colleagues. Kolege. Molim vas da sjednete na svoja mjesta kako bismo mogli započeti sastanak i molim novinare da stanu s fotografiranjem moramo početi sa našim sastankom. Dnevni red, imate li komentara? Nema, dobro. Onda prelazimo odmah na treću točku dnevnog reda dijalog o monetarnim pitanjima sa Marijom Dragem, predsjednikom Europske središnje banke. Drago nam je da ste danas ponovno s nama. Gospodin Drag je s nama kao predsjednik Europske središnje banke, ali i kao predsjednik Europskog otpora za sistemske rizike. To će biti sljedeća točka dnevnog reda i podsjećam e, naše članove da su te dvije točke dnevnog reda odvojene, tako da držat ćemo se e, takvog redoslijeda i molim vas da e, ne postavljate jedna pitanja koja se odnose na jednu pod pogrešnom točkom. Drago nam je da imamo mogućnost imati monetarni dijalog sa gospodinom Dragijem. To je prvi takav dijalog nakon odluke ESP sda o početku provedbe proširenog programa kupnje vrijednosnih papira. Parlament je već pozdravio tu novu mjeru monetarne politike i ta mjera daje već značajne dobre rezultate, poboljšava financijske uvjete i e, mehanizam za e, prijenos monetarne monetarnih učinaka. Očekujemo i nove mjere, očekujemo plan ulaganja, zatim uniju mm, tržišta kapitala, te provedbu strukturnih reformi. Ovaj miks politika kojeg je gospodin Dragi izložio u svojem poznatom govoru sve će to poduprijeti gospodarski oporavak, potaknuti otvaranje novih radnih mjesta, te stabilizirati e, inflaciju e, prema dugoročnim ciljevima ESB-a. Hvala vam što ste e, s nama. Dat ću sada odmah riječ gospodinu Dragiju, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici odbora za ekonomske monetarne pitanja, dame i gospodo. Drago mi je da sam ponovno pred ovim odborom na mojem prvom redovitom saslušanju u Europskom parlamentu u 2015. godini. Jako puno toga se dogodilo od našeg posljednjeg sastanka u studenom prošle godine. S Litvom euro je poželio dobrodošlicu svojoj 19. članici. 22. siječnja smo najavili namjeru da ćemo proširiti naš e, prošireni program kupnje vrijednosnih papira i na vrijednosnice javnog sektora. Počeli smo sa time 9. ožujka. Osim toga, preselili smo se u novu e, zgradu koju smo službeno otvorili prošli tjedan. Zatim otkrili smo, to jest izdali smo novu novčanicu od 20 poena. i prema sve većoj transparentnosti naših postupaka za donošenje odluka. 19. veljače smo po prvi puta objavili e, zapisnik e, sastanka o monetarnoj politici Upravnog odbora Europske središnje banke. Znam da je ta tema uvijek bila važna vašem odboru. A sada ću objasniti neke od važnih aspekata proširenog programa kupnje vrijednosnih e, papira i predstaviti vam prvi, e, prvu procjenu učinaka. Nakon toga ću, kao što su me koordinatori zamolili, elaborirat ću dakle, vezu između stabilnosti cijena i financijskoj stabilnosti i ukratko ću govoriti o makroprudencijalnim alatima koje Europska središnja banka sada ima na raspolaganju. Nedavni podaci istraživanja pokazuju da e, rast polako napreduje. Temelji za gospodarski oporavak u eurozoni su očito ojačani. I to je uglavnom e, posljedica pada cijena nafte, postepenog jačanja vanjske potražnje, e, jednostavnijih uvjeta financiranja i to zahvaljujući našoj monetarnoj politici te zahvaljujući deprecijaciji eura. Ovi pozitivni razvoji se vide i u prognozama Europske središnje banke. U usporedbi sa prognozama iz prosinca, izgledi za 2015. i 2016. revidirani su i to za 0,5 i 0,4 postotna boda, dakle bolje, pozitivnije. Očekujemo da će inflacija u eurozoni ostati vrlo niska ili negativna u sljedećih nekoliko mjeseci. Zato što nedavni pad u cijenama nafte će i dalje utjecati na brojke do dakle kraja ove godine. No stopa inflacije će početi postepeno rasti prema kraju godine. bit će praćene e, agregatnom potražnjom, zatim učinkom e, niže, nižeg tečaja eura, te oporavkom cijena nafte e, sa sadašnje razine u sljedećih nekoliko godina. Nedavne prognoze ESB-a p-a predviđaju prosječnu inflaciju na, da će biti 0% u 2015. Zatim da će porasti na 1,5% u 2016 i na 1,8% u 2017. godini. Ključni faktor za potpuni oporavak europskog gospodarstva i kako bismo osigurali da inflacija ne ostane predugo preniska, dakle, ključni faktor će biti e, ekstra stimulans kojeg je upravni odbor odlučio uvesti u siječnju e, u okviru proširenog programa kupnje vrijednosnih papira ESD-a. E E, to se temelji na dva faktora. Prije svega, momentum koji podržava gospodarski oporavak se smatra da je previše slab i ne daje nam dovoljno povjerenja da će se inflacija vratiti na razine oko 2% u srednjeročnom razdoblju. Druga stvar, ekspanzivni potencijal mjera monetarne politike koje su donesene između lipnja i listopada mm, je također bio e, nesiguran. Zbog toga što je sve to uveliko ovisilo o odlukama banaka da posuđuju sredstva iz euro sustava i da ih onda e, pozajmljuju njihovim e, klijentima. Kumulativni iznos ove dvije ciljane dugoročne operacije refinanciranja je iznosio otprilike 310 milijardi eura. Stoga monetarni impuls je, trebao, e, je trebalo ojačati i trebao je e, se bolje kontrolirati ako želimo da gospodarstvo i stabilnost cijena budu na čvršćim nogama. 9. ožujka smo započeli sa kupnjom vrijednosnih papira javnog sektora u okviru našeg proširenog programa kupnje vrijednosnih papira. To uključuje e, i intervencije u programu kupnje vrijednosnih papira i pokrivene obveznice. To će dakle ukupno iznositi oko 60 milijardi eura mjesečno. Dakle, to znači da u principu e, vrlo dobro napredujemo prema tome da dođemo do 60 milijardi u e, ožujku. U ovom trenutku ne vidimo e, nikakve znakove da neće biti dovoljno obveznica da mi kupujemo. Povratne informacije od sudionika na tržištu nam govore da je provedba do sada išla dobro i da likvidnost na tržištu e, je u redu. Naše intervencije su ubrzale trend koji e, je bio prisutan već neko vrijeme dobar napredak reintegracije financijskih tržišta i e, nadležnosti je započeo još u ljetu 2012. godine. No ono što je danas novo su niže kamatne stope na tržištima kapitala. Dakle, te niže kamatne stope se prenose kroz cijeli lanac financijskih posrednika. Niži troškovi financiranja za banke su napokon počeli utjecati na troškove E, uzimanja zajmova za domaćinstva i za tvrtke. Budući da stope kreditiranja padaju, novi ulagački projekti koji su se ranije smatrali neprofitabilnima sada postaju e, privlačni. Kratkoročno, to bi trebalo podržati potražnju za zajmovima i za ulaganjima. I doista, banke koje su pokrivene našim istraživanjem potvrđuju da e, olakšavanje uvjeta za kreditiranje napreduje ruku pod ruku sa e, rastućom potražnjom za kreditima. U dugoročnoj perspektivi to će zasigurno povećati e, naše potencijalne rezultate. Planiramo provoditi naše kupnje barem do kraja e, rujna 2016. A u svakom slučaju dokle god ne vidimo da se inflacija stabilizira, i to mora biti u skladu sa našim ciljem. A naš cilj je da e, inflacija ostane oko 2% ili ispod srednjerečno. E, upravno vijeće će imati jedan cilovit pristup u procjeni e, razvoja inflacije. Ocjenjivat ćemo vjerojatnost da inflacija ne samo dosegne razine oko 2%, već da se stabilizira na tim razinama i da ostane na tim razinama. Kada se budu radile te procjene, upravni odbor će e, pratiti svoju e, strategiju monetarne politike i koncentrirati se na trendove inflacije, paziti na eventualna iznenađenja u bilo kojem smjeru. I paziti dakle, da ne bude ozbiljnijih posljedica e, u srednjeročnom razdoblju na stabilnost cijena. Pozitivni rezultati našeg novog programa kupnje ne bi, smjele, ne bi smjeli omesti druge dijanike, da i oni daju svoj doprinos da gospodarstvo vratimo na svoje noge. Fiskalne politike trebaju pratiti gospodarski rast, ali pritom treba osigurati i održivost duga. Potpuna i dosljedna provedba pakta za stabilnost i rast je ključna za povjerenje u naši e, porezni okvir. Osim toga, strukturne reforme se moraju provoditi e, bez odlaganja i odlučno. Kombinacija unaprijeđenih gospodarskih struktura i zdravih fiskalnih politika ima sav potencijal da naše monetarne politike budu još učinkovitije i time što će se potaknuti gospodarski aktori da iskoriste ove bolje financijske uvjete te da povećaju ulaganja. A sada bih se osvrnuo, kao što su mi predložili koordinatori odbora Ekon, na interakciju između stabilnosti cijena i financijske stabilnosti. Stabilnost cijena je, kao što znate, glavni cilj Europske središnje banke i euro sustava. A postizanje stabilnosti cijena je potreban preduvjet za financijsku stabilnost. Jasno, nestabilna inflacija može omesti čitav niz makrogospodarskih i financijskih fluktuacija. I to do te mjere da bi ti poremećaj mogli postati štetni za gospodarstvo. Na primjer, nestabilne promjene inflacije mogu komplicirati e, cijenu imovina te e, omesti signale što bi moglo imati štetne učinke na raspodjelu resursa. No stabilnost cijena nije dovoljan uvjet za financijsku stabilnost. Ova posljednja kriza je pokazala da financijska stabilnost može biti u opasnosti, čak i u vremenima kada je postignuta stabilnost cijena, a odluke monetarne politike utječu na očekivanja i na čitav niz e, cijena imovina. Naše mjere monetarne politike su potrebne kako bismo postigli naš glavni cilj, koji je održavanje stabilnosti cijena. No bez obzira na to, svjesni smo da takve mjere mogu imati i neželjene nuspojave na financijski sustav. Na primjer, cijene imovine mogu porasti do razina koje nisu opravdane osnovnim elementima, dok razdoblja niskih prinosa i velike promjenjivosti mogu dovesti do, eh, do toga da financijski ulagači poduzimaju više rizika. S druge strane, takvi razvoji mogu isto tako dovesti do eventualnih financijskih nestabilnosti. Istovremeno, financijska stabilnost je preduvjet za učinkovitu provedbu monetarne politike. Ako želimo biti uspješni u održavanju stabilnosti cijena, moramo monetarnu politiku temeljiti na učinkovitosti mehanizma monetarnog prijenosa. U tom kontekstu stabilni i nefragmentirani financijski sustav je iznimno važan za e, jednostavni prijenos signala monetarne politike. Pomno pratimo sve moguće rizike za financijsku stabilnost eurozone, uključujući i one koji se odnose na prekomjerni e, rizik. E, za sada su ti rizici ograničeni i ako bi se pojavili, makroprudencijalna, to jest makrobonitetna politika je najbolja alat koji imamo da to riješimo. Nedavno su neka nacionalna tijela u eurozoni odlučila provoditi mjere čiji je cilj spriječiti rizik financijske stabilnosti, dakle da se takav rizik ne pojavi na nacionalnoj razini. Što se tiče makrobonitetnog nadzora banaka eh, u eurozoni, ta je odgovornost između nacionalnih tijela i Europske središnje banke. Europska središnja banka može eh, nadodati još dodatne mjere na specifične nacionalne makrobonitetne mjere, ako smatra da su nacionalne mjere nedovoljne za ublažavanje sistemskih rizika. Europska središnja banka i nacionalna tijela imaju na raspolaganju makrobonitentne instrumente za bankarski sektor. E, ti su instrumenti definirani u direktivi i uredbi o kapitalnim e, zahtjevima. Dakle, ti instrumenti uključuju zaštitne rezerve poput protucikličnog kapitala, zatim kapitala za ciklični rizik i kapitalne naknade za sistemska tijela. Dodatne mjere se mogu koristiti kako bi se unaprijedila e, situacija s kapitalom i likvidnost banaka, kako bi se ograničila njihova velika izloženost ili kako bi se povećali kapitalni zahtjevi za određene, za određene imovine. kako bismo što najbolje moguće iskoristili te instrumente i kako bismo ojačali stabilnost financijskog sustava, Europska središnja banka i nacionalna tijela redovito razmjenjuju informacije o makrobonitetnim politikama. Procesi za službeno zaslanje službene obavijesti ESP-u od strane nacionalnih vlasti e, su već aktivirani. Sve u svemu, Europska središnja banka će pomoći identificirati e, potencijalne rizike za financijsku stabilnost i potaknuti e, koordinirani stav e, o makrobonitetnim politikama između zemalja članica eurozone. Dopustite mi da zaključim time što ću reći da sam uvijek cijenio razmjenu mišljenja sa vama, između ostalog i zato što je to, dakle, vaša odgovornost, vaša odgovornost, ali i zbog toga što to za mene služi kao izvor inspiracije. Stoga se veselim ovoj raspravi i nadam se da ćemo sada imati malo više vremena za raspraviti o svim ovim temama za koje nismo imali dovoljno vremena za vrijeme plenarne e, sjednice. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam, predsjedniče, dragi, na ovoj, ovom izlaganju i što ste se osvrnuli na financijsku stabilnost i stabilnost cijena, te ste naglasili važnost makrobonitetnih e, instrumenta s tim u vezi. Sada ćemo započeti sa dijelom pitanja i odgovora. Riječ ima gospodin Burker Balce iz EPP-a. Hvala vam predsjedavajući. Drago mi je predsjedniče, dragi što ste danas e, opet s nama. I moje prvo pitanje, kao što možete pretpostaviti, tiče se Grčke. Europska komisija kaže da će se situacija za Grčku pogoršati počevši od 8. travnja. Program, financijski program je naime predviđao da će e, grčka vlada uskoro predstaviti čitav niz mjera koje treba provesti. Međutim, ona će za nekoliko dana to učiniti, te me zanima što mislite o trenutnoj situaciji u Grčkoj. Što možemo očekivati? Financirali smo i neke druge države pod uvjetom da i grčka vlada osmisli program reformi. Grčka vlada traži da se stave na raspolaganje sredstva namenjena grčkim bankama i s obzirom na vremenska ograničenja kako je kako uskladiti ove financijske zahtjeve. Osim toga, trebamo se boriti protiv niske stope inflacije diljem Europske unije, to ste sami rekli, početkom ožujka je Središnja banka započela sa programom kupnje vrijednostnih papira. Ona sadrži svoje politike, politike koja je izložena kritičkom e, promišljanju. I što sad to e, donosi? Hoće li smanjiti kamatne stope i na e, štednju građana? Kako možemo ponovno imati povjerenja u politike koje provodi Europska središnja banka? Um, Hvala vam. Kada je riječ o Grčkoj, onda je potrebno pokrenuti, odnosno uspostaviti proces, proces koji će nastaviti politički dijalog između grčke vlasti i triju institucija. Kako bi on mogao stvoriti vjerodostojnu perspektivu za uspješan dovršetak analize u postojećim okvirima. To znači da imamo program, neke, oko nekih od ovih mjera smo se složili, oko drugih nismo, ono oko čega se nismo složili, trebamo, trebamo o tome raspraviti, kao i o tome što se može uspostaviti umjesto njih, o tome treba razgovarati i tako se ponovno započinje sa političkim dijalogom. Znam da se i u sadašnjem trenutku održavaju razgovori s ovim u vezi i vjerujem da će uz dobru volju sa obje strane ovi razgovori dovesti do ishoda koji će ponovno vratiti ovu vjerodostojnu perspektivu u dovršetak ovog procesa. Uloga Europske središnje banke je da je ona povezana sa komisijom u skladu sa mandatom koji je SBU dan u paketom dvije mjere. Mi, smo, mi u ovoj situaciji djelujemo sa komisijom. Vaše drugo pitanje tiče se stabilnosti cijena i stopa inflacije. u našim predviđenjima. kao što sam rekao, inflacija rast će biti 0%, potom je do 1,5, 1,7 i to će ovisiti o potpunoj provedbi našeg programa kupnje vrijednostnih papira. Predviđamo da će se inflacija vratiti na iznos od manje od 2%, učvrstit će se oporavak i tako će jasno padati kamatne stope. Svjesni smo situacije mm, s kojom se suočavaju štediše u eurozoni i to zbog niskih kamatnih stopa. I to sam izjavio u svojoj uvodnoj izjavi. ova, svjesni smo e, posljedica koje donosi ova situacija koja će potreti još neko vrijeme. A s druge strane, mandat SBA i njezina vjerodostojnost usmjerene su ka postizanju ovih ciljeva. Kao što se događalo u nekim drugim okolnostima vezano uz politike SBA nakon razdoblja kritika, doći će do razdoblja, pa ne bih rekao pohvala, to je bilo previše, već prihvaćanja. Hvala vam. Nadam se da. Hvala vam. Sljedeći govornik Jakub Van Vojseker. Hvala vam. Nadovezat ću se na pitanje o Grčkoj. Prošlog tjedna bili ste izloženi stresu, to je također odražava težinu ovog razdoblja kroz koje prolazite i vi, vaša institucija vezano za Grčkom. Vaš mandat u nekim područjima nije jasan. Jasan je u području inflacije i vaše su politike uvjerljive, ali želim vas pitati o sustavu likvidnosti u slučaju hitnoće, da li se e, grčke banke suočavaju sa problemom solventnosti ili je pak u pitanju nedostatak novca za izvršavanje tekućih e, obaveza. To donosi niz političkih primjedbi i nameće se pitanje do koje mjere će se omogućiti grčkom sektoru da se izlažu dugu, riziku duga, to je političko pitanje. Zato za vas imam dva pitanja. Prvo je kako ćete u ovom kontekstu gdje postoji velika diskrecija i važne odluke koje se moraju donijeti, kako ćete se kretati, kako ćete se ponijeti, to su tehnički i politički problemi. I Drugo pitanje, što zemlje članice mogu učiniti kako bi nadopunile vašu ulogu? Vi ste jasno rekli da bi trebali poduzeti mjere za jačanje konkurentnosti. Koje su te dodatne akcije koje bi zemlje članice trebali poduzeti? Thank you. On, uh, on the first uh, Hvala vam. Vezano uz prvo pitanje, SB je jedna od tri institucije. Mi djelujemo u skladu sa dodjeljenim mandatom koji je opisan u važećem zakonodavstvu, u ESM-u i u paketu dvaju mjera. Rekao sam da djelujemo u vezi sa drugim institucijama, dakle mi ne vodimo pregovore, komisija nas konzultira u vezi sa određenim pitanjima. Kao što ste dobro primijetili, istovremeno mi smo na drugoj strani kada se radi o financiranju. Međutim, ono što želim istaknuti je da naš rad baziramo na pravilima koje vrijede za institucije. Mi ne stvaramo pravila za Grčku, pa tako ni za koga drugoga. Mi se držimo postojećih propisa. Dakle, tražili smo ukidanje izuzeća za grčke obveznice. Znate da u skladu sa važećim propisima ne možemo prihvatiti e, njihove obveznice kao jamstvo. Međutim, uveli smo ovaj izuzetak i to zbog uvjeta u kojima smo se našli, bilo je potrebno to učiniti radi ocjenjivanja trenutnog djelovanja programa koji je na snazi. Dakle, riječi bi moglo doći do razdoblja u kojem ne bi bilo isplata i zato smo posegnuli za ovom mjerom. I potom veljači, morali smo to ukinuti zato što još nisu bili ispunjeni svi potrebni zahtjevi. Prisjećam se jednog priopćenja za medije iz kolovoza 2012. kada smo uveli izuzeće osoblje iz SBA i Međunarodnog monetarnog fonda danas su posjetili Grčku da bi raspravili o mjerama koje su potrebne za stvaranje konkurentnosti te izražavaju vjeru u postojeći sustav koji u skladu sa programom za ekonomsku prilagodbu, u skladu sa zahtjevima triju institucija. Razgovori vezani uz provedbu programa bili su plodni, te je došlo do slaganja u potrebi jačanja napora kako bi se postignuli ciljevi grčka vlast zalaže za dobrošetak e, predviđenog rada u dućih mjesec dana, a osoblja triju institucija vratit će se u Atenu u rujnu kako bi dovršili posao. To je bilo nezamislivo u veljači, zato smo morali ukinuti ovo izuzeće, ali rekao sam da ga možemo ponovno uvesti čim se za to stvore potrebni uvjeti. Istovremeno, Moramo voditi računa o propisima vezanim uz vezanih, uz pomoć u likvidnost, vezano uz likvidnost. EL-A treba podržati grčki bankarski sustav i zadržati situaciju pod kontrolom vezano za grčke banke. Dakle, ovo dodatna likvidnost ide protiv štediša. Vaše drugo pitanje vezano za strukturne reforme, koje su dodatne politike potrebne kako bi naša monetarna politika bila učinkovitija. Kao što sam rekao u uvodnoj izjavi, mislim da se naša monetarna unija može dovršiti na način da zemlje članice poduzmu potrebne reforme i svaka od njih ima svoj vlastiti program za to. I ovdje se ne slažem s onima koji vele da je kvantitativno popuštanje smanjilo mogućnost zemalja da podužmu potrebne financijske mjere. Rekao bih da je situacija obrnuta. Kvantitativno popuštanje pomaže potrebne reforme, te stvara dividendu, dodatnu korist za zemlje koje su to uvele. Niže kamatne stupe stope, ulaganje u investicijske projekte koji prije nisu bili toliko atraktivni, to su ključne dobrobiti, dakako. Projekti će se ostvariti jedino ukoliko je poslovna klima dobra, ukoliko je naklonjena investicijama. I Zato su strukturne reforme važna, važan element u dostizanju pozitivnog ishoda. Hvala vam. Thank you. Next e Hvala vam, naš potpredsjednik iz kluba ECR, kolega Luns. Hvala vam. Nakon ovih tehničkih pitanja, možda je došlo vrijeme za političko pitanje. Imali smo gostovanje gospodina Dizeblumka, koji je istaknuo e, da je samo Britanija govori o mogućem izlasku Grčke iz eurozone, barem je to nešto što je on istaknuo. A u jednom, e, u jednom časopisu pročitao sam intervju sa Fernando Gonzalesom Random koji se bavi procjenom rizika i koji kaže da se radi na tri različita scenarija mogućeg grčkog izlaska hoće li do njega doći ili ne je možda ono što se pitate, ali to neću pitati. Moje pitanje će biti nešto drugo. Jasno je da ESB treba prirediti različite scenarije. Čini li to u slučaju Grčke? Mislite li da će do toga doći, da će doći do takozvanog Grexita? Nakon toga mnogo se govorilo o kvalitativnom popuštanju u eurozoni, zalažemo se za stabilnost cijena, tu imamo na dijelu i neovisnost e, vaše, vaše institucije, što je u redu, trebamo djelovati unutar zadanog mandata. Zato vam postavljam pitanje, ukoliko pogledamo kvantitativno popuštanje, vidimo da je riječ o kupovini državnog duga, te vas pitam, nije li to zabranjeno e, osnivačkim ugovorima i to na vrlo eksplicitan način? I drugo pitanje, vezano uz kvantitativno popuštanje, neki obveznici postaju jam, jamci za državni dug. Mislite li da je to mjera monetarne politike ili je pak riječ o mjeri o kojoj bi se trebalo raspravljati i odlučivati ovdje u parlamentu. Thank you. On, um, Hvala. Opet je riječ o Grčkoj. Znate, Europska središnja banka zapošljava upravitelje za rizik kako bi upravljali rizikom i mi konstantno analiziramo čitav niz scenarija. Tako da je to ustaljena praksa u SB-u i neću komentirati brojke koje su objavljene nedavno u raznim tiskovinama. Tako da ću ponoviti. Grška je međunarodni partner, odnosno međunarodni partner i Grčka trebaju sada ustanoviti nužne uvjete za zadovoljavanje ove ovog pregleda stanja i grška vlada bi se trebalo potpunosti posvetiti isplati svih obveza prema svojim eh, zajmodavcima i ispoštovati svoje obveze. Što se drugog pitanja tiče, vi mi biti pitate da li je kvantitativno popuštanje instrument eh, monetarne politike. Pa mi smo očito uvjereni u to da je to instrument monetarne politike. Mi otkupljujemo e, državni dug na sekundarnim tržištima, isto e, onako kako to stoji u člancima 1, 2, 3, 4, C e, temeljnih ugovora. Ovo je nešto što je zastupljeno i što potvrđuju i glavni pravnici Europskog, Europskog suda i to je sukladno sa člancima, člankom 123. Tako da mi u biti kontinuirano ocjenjujemo otkup e, suverenog nacionalnog e, duga na sekundarnom tržištu i to je alat monetarne politike. Hvala. Hvala. Da, doista temeljni ugovori su savršeno jasni što toga tiče. Sljedeći govornik je govornik e, Aldea Koravan Neubenhojcen. Ne, ispričavam se, Silvi Gular. Hvala predsjedniče. Hvala predsjedniče što ste došli. Ja bih e, želeo govoriti o jednom političkom aspektu, ali najprije vam želim zahvaliti na ovome što radite i na sposobnosti koja je vaša da razmišljate e, o srednjoročnom i dugoročnom razdoblju usred krize kada većina predsjednika države vlada razmišljaju samo na kratkonočnom razdoblje. Nedavno ste održali sjajan govor za sudojče Cajtun kada ste insistirali na potrebi da se is, napravi iskorak, da se ode korak dalje od pravila koje se više manje i poštuju kako bi se napravile institucije koje bi mogli istovremeno e, <clears throat> djelovati sa određenim diskrecijskim e, pravom i e, biti odgovorne. No, imam jedno pitanje koje bi vas moglo iznenaditi. Da li ćete doista ostati u ulozi četvorice predsjednika? Jer ili postoje dvije mogućnosti. Ili imate scenarij scenariju koji je najvjerovatniji je da ćete biti spriječeni u to ili ćete ih sve uvjeriti u svoje mišljenje, ali da li ovdje ne postoji opasnost e, za neovisnost e, e, ESB-a ako se nađete u situaciji u kojoj druge institucije ne žele vas slijediti i gdje se vidi da smo već ušli u jednu situaciju iz koje se ne može izaći. Jer posjećam vas da je došlo do izvješća četvorce predsjednika, e, čiju je sintezu napravio predsjednik Van Rompuy, koji su svi brže bolje stavili u prosincu 2012. u e, ladicu. Dakle, da li mislite da, da ovaj put imate više izgleda da to napravite, a ako ne, da li ne bi bilo bolje da onda sačuvate svoju slobodu misli koju svi veliko cijelimo? Hvala. Thank you. Pa, mislim da i suviše volim svoju slobodu misli govora i do sad sam uh, dosta uvjeren da ću je moći zadržati s vremenom i suočavajući se sa raznim preprekama. No, dopustite da vam kažem nešto. Dakle, jedno izvješće iz 2012. četvero predsjednika koje je ukazalo na situaciju kakva je bila tada, no tada se govorilo o bankovnoj uniji i imali smo mehanizam za eh, jedinstveno rješavanje banaka i to je bio kvantni iskorak 2012. godine. Dakle, rekao bih ne samo, rekao bih da to nisu bile samo puste riječi. Što se tiče sljedećeg eh, predsjedničkog izvješća, želim vam reći da mi radimo na tome, tako da bi bilo prerano da ja sad iznosim bilo kakve zaključke iz tog izvješća, no činjenica da stvari postaju, da postaje sve jasnije, da bismo trebali zajedno sačuvati mogućnost dvorazinskog eh, razmišljanja. Jedno je kratkoročna razina, a druga je dugoročna razina. Kratkoročno moramo priznati da e, politička ostvarivost nekih naših e, ideja nije ostvarena ili je u najmanju ruku jako ograničena, no to ne bi trebalo biti razlogom da ne razmišljamo dugoročno i da govorimo stvari za koje znamo da su od ključnog značaja kako bi naša monetarna unija bila savršenija unija. Sada je naša monetarna unija nesavršena i nije potrebno puno analizira stvari kako bismo došli do tog zaključka na temelju ove krize. Sve je to fragilno. Fragilno je zato što je ne, ne, zaključena ta unija, a kako bismo je zaključili moramo donijeti i napraviti, poduzeti neke dodatne korake i na ekonomskoj, monetarnoj i fiskalnoj uniji. Da li će ti koraci biti poduzeti sutra ili nekad u budućnosti? E, tu se e, politička ostvarivost naših ciljeva dolazi do izražaja, ali ne smijemo odustati od e, razmišljanja na dugoročno razdoblje upravo zbog e, neostvarivosti naših kratkoročnih e, nauma. Hvala. Hvala vama. Ovo prvo izvješće je bilo zanimljivo zbog metode zajednice i sustava suodlučivanja u svakom slučaju. Sljedeći, sljedeća je Mariza Matijas, predstavnica GUA. E. Hvala predsjedniče, hvala gospodine dragi što ste došli pred nas. Da, sami ste rekli od zadnjeg puta dosta toga izmijenilo. Vi govorite o novoj zgradi SB-a u Frankfurtu, ali ne govorite o troškovima za izgradnje te zgrade. Dakle, puno je lakše govoriti o problemima, prekomjernim e, troškovima kada su drugi u pitanju, a ne sami vi. No, vraću se na Grčku. Puno toga je rečeno, vi nastavite obrazlo, opravdati sve instrumente koji su stvoreni, kojima je cilj potaknuti ulaganje, kako se kaže. No, koje god riječi koristili kada je riječ o Grčkoj, ono što je Europska središnja banka uradila jeste ucjenjivala je Grčku za vrijeme i unutar svog mandata i mimo mandata. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Jeste li svjesni kako su te ucjene izvan koje su bile izvan mandata ESB-a dovele u opasnost monetarnu politiku, jer monetarna politika koju je stvorila ESB predstavlja, e, sadrži se iz toga da se jednima daje novce, a druge e, davi. Dakle, hvala vam što ste nam sasvim kristalno jasno rekli da je Europska središnja banka ima svoju e, grupu stručnjaka koji razmišljaju o izlasku Grčke iz eurozone. Naime, nikakav se trud ne ulaže kako bi se sačuvala Grčka u eurozoni, osim truda Grčke E, grčke, banke, e, grčke vlade, no dobro je što ste to priznali. Imam drugo pitanje. Gospodin Dragi, samo govorite o financijskoj stabilnosti kao o preduvjetu, apsolutnom preduvjetu, ali sve mi je teže e, razumjeti što vi to podrazumijate pod financijskom stabilnosti. Nema povećane agregirane zahtjeva, ali mi e, zemlje koje su problema moramo stalno slušati neke ponižavajuće stvari. Evo što se Portugal tiče rečeno je da e, rečeno nam je da imamo pune sefove kako bismo plaćali svoje dugove, a narod je sve siromašni. Dakle, gospodin Dragi, objasni nam što podrazumijete pod financijskom stabilnošću. Dopustite da se ne složim s vama otprilike glede svega što ste rekli. Kao prvo, da li mi ucijenjujemo Grčku? Pa, kad vidite našu izloženost što se tiče Grčke, mi, Europska središnja banka ima 104 e, milijarde izloženosti, a to je ekvalent 65% BDP-a Grčke i to je najveća, najviša izloženost u eurozoni. E, Dakle, kakva je to ucjena, recite mi. Na vama je da to procijenite. Mi nismo stvorili nikakva pravila koja se tiču samo Grčke, ja sam to već rekao. Pravila su tu bila i samo ih se primjenjuje. E, pravilo na odricanje, pravilo na prag, samo ih se primjenjuje. Ta pravila su bila tu. I doće vrijeme, uvjeren sam u to, i vi kažete da mi govorimo o Grčkoj, ne. No, doći će trenutak kada ćemo ponovo vratiti pravilo odricanju, ali tu se moraju zadovoljiti određena pravila, čemu nije slučaj sada. Ali uvjeren sam da hoće. Ako ovaj politički dijalog bude rekonstruiran, onda će biti sve u redu. I za kraj dopustite mi da kažem da je Portugal došao do situacije kada e, može u potpunosti izvući koristi od politika, političkih mjera koje je slijedio ovih zadnjih godina, e, sačuvao je financijsku stabilnost, ima pristup tržištima, može sam e, financirati, vidjeli ste nezaposlenost je sve manje u Portugalu. I to je tako sve brže i to ovo je jedna od država koja najbolje slijedi ta pravila u području. Hvala. Ako imate još par sekundi. Evo. Da, gospodine dragi, nezaposlenost je smanjena istom, u istom odnosu kojem ljudi odlaze iz države, a to je 300 tisuća ljudi. Zato je stopa nezaposlenosti smanjena, ne zato što imamo manje nezaposlenosti. Ja samo želim potvrditi da Portugal e, luči koristi poduzetih e, političkih mjera i još uvijek je suočen sa velikim izazovima, ali iskreno govoreći to je zemlja koja je prošla e, glavninu problema. Hvala Filip Lambert u ime zelenih. Gospodine dragi, ja bih se suzdržao prije nego što proglasim uspjeh prije nego što stvari stvarno prođu i oporave, jer ne slažemo svi kao s vama. Ali želim se nadvezati na Jakoba von e, Weizsäckera, jer ukoliko su e, operacije evo, banke takve da samo slijede pravila, onda bismo mogli zamijeniti vas e, kompjutorom, a ne mislim da bi to bilo poželjno. Tako da vi i izvršni odbor odnosno upravni odbor ESB-a imate velika diskrecijska prava. No, različiti članovi e, odbora su govorili da eh, e, ILE Prag ne, eh, ne prate pravila monetarnog financiranja grčke vlade, a onda se možemo pitati zašto 15 milijardi E, eura, zašto je taj prag određen, a zašto ne 5, zašto ne 25 i e, sljedeći tu logiku zašto e, je obećanje Irskoj svojedobno na sličan rač, način usvojeno. I također ste spomenuli odluku o e, izuzeću Grčke koje je dopušteno Grčkoj, ali to se desilo u trenutku kada nije bilo dogovora oko programa. Dakle, program je se mogao naslutiti, ali nije bio ostvaren i ja vidim i čini mi se da su da je diskretsko da je došlo do diskrecijske odluke tu kada se radi o uspostavi ili e, povlačenju izuzeća. Ono što vas želim pitati jest koji su to kriteriji koji koje slijedite glede diskre, diskretskih odluka i e, dakle nadovezujem se na to što to e, Grčka koja pravila treba slijediti osobito kada se radi o novim odlukama. Hvala. Thank you. Thank you. Uh, uh, kao prvo, prag od 15 milijardi nije prag koji je uspostavila Europska središnja banka, već je to programski prag koji su odredile članice euro skupine. Dakle, to nije bila odluka Europske središnje banke. Drugo, potpuno ste u pravu, ocjena o izgledu u uh, uspješnih, e, uspješnog zaključivanja jest dinamička procjena i često, na primjer, kada se tiče o državama, mi dajemo tu dinamičku ocjenu i uvjeti za uspostavu takvih ocjena su bili zadovoljeni 2012. na primjer kao što se i vidi u dokumentaciji, ali u veljači tome nije bilo tako. Dopis vlade koji je njen najpoznatiji ministar e, dostavio, bilo je e, ilustrirano dvijema riječima e, bankrot i nesolventnost. Dakle, to je nešto što bi moglo e, oslabiti odmah e, grčke banke i e, onda bi kolaterala bila oslabljena i kad bi do toga došlo, onda bi nama bilo sve teže zadovoljavati ILE pravila. Što se tiče izloženosti Europske središnje banke, rekoh malo prije da je, da je izloženost 104 milijarde, a bilo je 50 u prosincu. Dakle, među vremenu se više nego udvostručilo. Dakle, evo, to je jako dobar odgovor na ovo pitanje o tome da li Evropska središnja banka ucijenjuje Grčku ili ne. Hvala. Hvala u ime FDD-a Marko Zani. Hvala. Ja sam se htio koncentrirati na monetarno popuštanje i to posebice na nove procjene rasta i izglede za eurozonu koje je pripremila Europska središnja banka. Meni se čini da te procjene o učinku monetarne politike ESB-a p-a da nisu baš stvarne. Europska središnja banka, to ste vi rekli, je izdala nove e, brojke o e, ekonomskim izgledima, te su brojke pozitivne, ali to uzima u obzir pozitivne učinke monetarnih popuštanja. A s druge strane, ESB e, nam kaže da monetarno popuštanje i ostale mjere da funkcioniraju zato što su se popravili izgledi za gospodarstvo u eurozoni. Ne čini li vam se da je u ovako osjetljivom momentu opasno temeljiti ovakve prognoze i ovakav optimizam na nešto dakle na nečemu što vi sami e, predstavljate. I na nedavnim konferencijama za medije u vašim govorima izrazili ste svoj optimizam. No taj se optimizam temelji na pokazatelju, dakle na prognozi za pet godina za inflaciju, a taj nam je to nam je već ranije pokazalo da u principu ne predviđa baš točno prognoze. Zar ne bi bilo bolje koristiti pokazatelje koji su dosljedni sa vremenskim u kojem monetarne politike daju svoje rezultate i drugo koje ipak imaju neke e, pokazatelje uspješnosti na primjer e, swap rate za inflaciju na dva, dvije ili pet godine ili dvije godine, dvije godine, forwarding expectation rate, koje danas pokazuju da prognoze za inflaciju nisu još uvijek dosegle očekivane ciljeve. I još jedna stvar o monetarnom popuštanju. Možete li nam nešto reći o tome, planirate li tom e, mjerom očistiti proračune ili donijeti zaradu privatnom bankarskom sektoru? Tako da u optici demokratske odgovornosti mislim da bismo trebali e, biti transparentni i kad je riječ o ovoj operaciji. Okay, the way, the way, um, I mean, there is no circularity in the reasoning. Da, ovo je poprilično jednosmjerno razmišljanje. I u principu se kaže da ekspanzija monetarne politike će podignuti očekivanja na srednjoročnoj razini. Kada očekivanja u inflaciji rastu na, na nula nominalnoj e, stopi, onda kamatne stope padaju. A kada kamatne stope padaju, onda ulaganje i gospodarska aktivnost se poboljšava. To je objašnjenje. I to je ono što se zapravo nije dogodilo u mjesecima prije donošenja odluke o monetarnom popuštanju. Dogodilo se upravo suprotno. U nekim, u nekim trenucima se inflacija doista pogoršala i kamatne stope su e, porasle. I to je zapravo e, bila posljedica onoga što smo radili. Pad očekivanja inflacije srednjeročno koji se dogodilo između e, studenog i prosinca Dakle, to je bilo ekvivalentno posljednjim padovima kamatnih stopa. To znači da je to zapravo poništilo naše odluke, zato što smo mi već bili odlučili spustiti kamatne e, stope. Sa monetarnim popuštanjem sada vidimo da vi morate odabrati jedan indikator koji god želite, ali on mora biti srednjeročnim. Dakle, nakon monetarnog popuštanja očekivanja za inflaciju su se popravila, ali svejedno će trebati više vremena. E, poboljšanje je sporo, postepeno, može e, stati, može se ponovno pokrenuti. Imali smo nisku inflaciju jako dugo vremena i došlo je do inercije e, među tim pokazateljima i u principu sve naše prognoze su srednjoročne. I zato nam treba održivi, mislim da sam upotrebio tu riječ, dakle održivo, održiva prilagodba inflacije. Nećemo donositi mm, odgovore koji će biti primjereni dakle za privremeno rješenje i nećemo donositi odluke koje će se temeljiti na brojkama u svakom trenutku. I naše prognoze zapravo ovise o potpunoj provedbi tog programa. I za sada, prema onome što vidimo na tržištu, ovo su e, sve dobri, pozitivni znakovi. I još ću reći da jako dobri su e, izgledi da će nam se inflacija vratiti na oko 2% ili ispod 2% i prvi razlog su naše e, monetarne politike, a drugo je promjena tečaja. To isto ne smijemo zaboraviti. I treće je da će se cijene nafte ipak podići pred kraj tog razdoblja. No e, ispunjenje te prognoze se temelji na potpunoj provedbi našeg programa koja predviđa kupnju od 60 milijardi eura godišnje do rujna 2016. Barem do tada. O transparentnosti iskreno nisam razumio pitanje. Thank you. Next speaker, Bernard Merci. Hvala, a sada Bernard Monod. Hvala vam. Ja imam dva pitanja. Monetarna politika e, je zapravo u skladu sa dugoročnim financijama e, refinanciranja. I bojim se da ovakva politika nije dovoljno stroga. Došlo je do e, porasta tržišta kapitala, no za realno gospodarstvo nije bilo nikakvih većih pomaka. Prošle godine ste pokrenuli plan monetarnog popuštanja za razdoblje od 18 e, mjeseci. To je dakle bila zadnja mjera koju ste poduzeli, no bojim se da nije u skladu sa osnovnim načelima e, monetarne unije. To jest, monetarna unija se ne treba koristiti za druge ciljeve nego za održavanje stabilnosti cijena i da se ne koriste monetarne e, politike za politike promjena. Niste poštivali ta tri članka. I još nekoliko komentara o modalitetima e, monetarnog popuštanja koje predviđa da 80% se odnosi na dug. Prema mojoj stranci u Francuskoj ovaj politički, ova politička zapravo intervencija zapravo znači e, kraj eura, a to, to se vidi i u promjeni tečaja naspram dolara. Hoće li ovo doista značiti kraj europskog e, a eura? Zar ne bismo trebali onda ipak pustiti e, da se to dogodi, a ne stalno pokušavati spasiti euro? I još jedna stvar o monetarnom popuštanju. To je dakle o kvaliteti imovine koja je kupljena, dakle i javnih vrijednosnica i pokrivenih e, obveznica. Vi ste rekli da sve dakle ulazi u taj program, no čudno je da je tako. Jer da biste spasili e, privatne banke e, koristili ste imovinu koja nije imala dobru vrijednost. I sada ćemo teško izaći iz ovoga začarenog kruga. Dosta je vidjeti što misli predsjednica Ministarstva financija SAD-a. Jeste li predvidjeli studiju učinka o izlasku iz programa monetarnog popuštanja? Kome ćete prodavati tu imovinu? Hvala vam na odgovoru. Dakle, prije svega želim reći da naša monetarna politika polako dolazi do realnog gospodarstva. To traje, ali sada vidimo da se to i događa. Stoga učinak nije ograničen samo na financijska tržišta, kao što je bio u 2012. nakon odluke u kolovozu o izravnim monetarnim transakcijama. ali vidi se da je vraćeno povjerenje u tržište, vraćeno je povjerenje u euro, to je toliko isto tako bitno, ali opet trebalo jako puno vremena da se e, ti impulsi osjete u realnom gospodarstvu. I sada se to napokon događa. Vidimo to kroz čitav niz pokazatelja. Na stope e, kreditiranja su e, pale, financijski tokovi prema MSP-ovima, e, također još nisu na razinama koranije, ranije, ali Mm, ali rastu. Tako da ne bismo možda trebali biti previše optimistični, ali ipak imamo razlika za optimizam i za povjerenje kakvog nismo imali prije 3-4 mjeseca. Druga stvar, e, malo ste kontradiktorni u vašim e, izjavama. Jer s jedne strane kažete da renacionaliziramo monetarnu politiku, a s druge strane kažete da financiramo zemlje članice. Morate se odlučiti za jedno od stoga moj stav je da e, čuvamo pravilo stabilnosti cijena, držimo se našeg mandata, ne bavimo se fiskalnom politikom i mislim da sve naše pravne analize potvrđuju da smo u pravu. Treća stvar o e, tečaju, o deviznom tečaju. Kažete da su ove politike usmjerene prema deviznom tečaju. Ništa nije dalje od istine. Politika deviznog tečaja odražava različite stavove koje zemlje imaju e, o svojem poslovnom ciklusu. U monetarnoj politici mm, se nalazi u jednom drugačijem ciklusu. Naša monetarna politika će biti e, ovakva kakva jest u sljedećem razdoblju, a u, pod, u zemljama članicama one će postati strože i to upravo zbog e, gospodarskog oporavka. Četvrta točka, EBS. Trebali biste pročitati izvještaj agencije Fića o e, vrsti vrijednosnica koje kupujemo, e, smatraju se apsolutno sigurnima, tako da stvarno ih se ne možemo stvarno ih ne možemo smatrati da su bezvrijedne ili da ćemo imati problema sa ponovnom prodajom takve imovine. Zašto ne zlato? zato što e, želimo pružiti financiranje realnom gospodarstvu, a kupovinom e, zlata nećemo stvoriti isti taj učinak. Thank you. Now for the e Flavio Hvala, a sada Flavio Martuscello. Grazie Presidente. Hvala vam predsjedniče. Gospodine Dragi, rekli ste da odlučno treba provoditi e, strukturne reforme. Odlučno i brzo. Odlučno i brzo baš kao što ste i vi 2011. poslali pismo talijanskoj vladi i crno na bijelo napisali reforme koje naša vlada trebala provesti da bi bila usklađena sa gospodarskom politikom e, Europske središnje banke. Prije nekoliko dana Europska središnja banka je ponovno optužila Italiju, ponovno se osvrnula na e, nesposobnost naše zemlje da smanji svoj dug i još jednom ponovila potrebu da se e, provode strukturne reforme. Ne smatrate li da je došao trenutak da te reforme, strukturne reforme napokon napišemo crno na bijelo, uh, onako kao što ste učinili 2011. Uh, godine, kada ste jasno naveli što je potrebno učiniti? Smatram da je to potrebno kako se talijanska vlada ne bi više uh, izvlačila, što nedavno učinio naš ministar gospodarstva kroz takozvani Job Act, Zar ne mislite da bi bio trenutak da se ipak to jasno izloži, zato što ipak na papiru sve ostaje i dakle da se obveže e, talijanska vlada da učini ono što se od nje tražilo. Hvala vam. Svaka zemlja ima popis E, reformi koje su potrebne za gospodarsko okruženje u toj zemlji. No uglavnom te reforme spadaju u tri kategorije. Prva i najbitnija je provedba jedinstvenog tržišta. Nemojmo zaboraviti da imati zajedničku valutu znači stvaranje ekonomija razmjera i da to znači da će postojati i koristi ekonomije razmjera koja će imati mnogo veće tržišta. No to će biti tako jedino ako se jedinstveno tržište u potpunosti uspostavi. Tek u tom slučaju jedno tržište i jedna valuta će nositi dodatne koristi. Druge, e, druga kategorija reformi su stvaranje prijateljskog poslovnog okruženja, pogodnog poslovnog okruženja, što znači da je otvaranje novih tvrtki jednostavnije, da, je, da su porezi niži, mm, to isto tako znači fiskalna konsolidacija koja pogoduje rastu, o tome ćemo isto tako razgovarati. Dakle, manji tekući troškovi, manji porezi, To znači da ima manje prepreka za ulazak u bilo koji sektor. I to je čitav niz mjera koje će olakšati ulaganja, učiniti ga lakšim nego što su danas. I treća kategorija su e, je tržište rada. I tu imamo e, zemlje poput Španjolske ili Italije koje su provele e, reforme svojih tržišta rada. Eto, tako stoje stvari u ovom trenutku iskreno ne planiramo slati nikakva pisma. Nikome. Hvala vam. Thank you. Uh, now for group. Hvala, a sada prvaš beres u ime socijaliste demokrata. Hvala predsjedniče. Predsjedniče, dragi, kada ste pokrenuli kvantitativno ulašavanje, svima je bilo svjesno da je to bilo duh onoga što se naznačili da ćete učiniti sve kako bi euro zona funkcionirala. Puno ste toga rekli danas o strukturnim reformama. No kada je riječ o strukturnim reformama, nema li tu još jedno pitanje koje najčešće nije postavljeno, a to je pitanje potražnje i podrške, pomoći aktivnosti državama članicama glede potražnje. I što se tiče strukturne reforme koji dio pridajete značaju ponovog pokretanja aktivnosti i potražnje mimo čak same strukturne reforme, dakle odre, promjene određen brojeva, određenog broja orijentacija koje su određene na europskoj razini i koji vode nekim mjerama koje E, određeni ljudi zovu strogom štednjom u državama članicama. Drugo pitanje odnosi se na vaš doprinos izvješću četvoric predsjednika. Kao što ste rekli danas, pravila su važna, no isto tako ste nedavno rekli da mimo pravila ponekad se treba poslužiti snagom institucija. A što se tiče situacije eurozone, nešto mi šapuće da pravila nisu dovoljna ili više nisu dovoljna i možda bi se tako trebalo razmisliti o samom funkcioniranju institucija i s tim u vezi što biste nam vi mogli reći, a da nam nužno ne odajete nikakve tajne. Dakle, da nam kažete u kojem duhu biste željeli da Europska središnja banka da svoj doprinos i sastavljanju izvješća četvorce predsjednika. Thank you. Um, on the first question, e, if successful... Hvala. Na prvo pitanje, dakle, hoće li se ovo pomoći podizanju e, inflacije i snižavanju e, kamatnih stopa i tako doprinijeti stabilnosti cijena i oporavku gospodarstva. Ako se to nadopuni fiskalnim i strukturnim reformama, onda će i učinci biti bolji i snažniji. Kad je riječ o strukturnim reformama, tu sam već e, rekao što smatram da je potrebno za eurozonu. Za fiskalnu politiku neću vas iznenaditi kad vam kažem da je potrebno provesti fiskalnu konsolidaciju koja će biti pogodna za rast. To znači, to je fiskalna konsolidacija koja će ostvariti i rezultate dakle e, održivost s jedne strane, ali s druge strane i koja će pomoći gospodarski oporavak. Tako da ja predlažem da se više radi na sadržaju rashoda u nacionalnim proračunima, da se bolje e, pogledaju kapitalni rashodi e, u odnosu na sadašnje rashode, te da se analizira i razina oporezivanja i sada znamo kakvi rashodi vode više rastu i kakvi vode ne vode rastu. Isto tako znamo kakvi porezi, znamo koji porezi ne dovode do rasta, a koji da. I isto tako znamo da neke razine Dakle, moram reći da u ovaj dio svijeta ima najviše poreze na svijetu i mislim da je teško naći neki drugi dio svijeta koji ima ovolike poreze kolike imamo mi. A druga stvar, da, učinio sam razliku između pravila, integracije temeljene na pravilima ili konverziji i e, konvergenciji koja se temelji na institucijama. Ja mislim da ako priznamo činjenicu da Unija nije savršena i, e, i da moramo krenuti dalje i učiniti je jačom i boljom, onda se isto moramo postaviti pitanje koje od dvije metode za konvergenciju, koja od te dvije metode bila uspješnija. Imamo primjere. U, monetarno, u monetarnoj politici prije eura bili smo, imali smo monetarnu politiku i sustav koji se temeljio na pravilima. Imali smo ERM, nekoliko verzija i sve je to propalo. I nakon toga smo se okrenuli e, sustavu koji se temelji na institucijama u, koje, u kojem su naši lideri stvorili ESB, stvorili jedinstvenu valutu bankarsku uniju, jedinstvenog nadzornika i jedinstveni mehanizam za um, rješavanje banaka. A s druge strane imali smo još jedan primjer, a to je fiskalni primjer. Tu smo imali pakt za stabilnost i rast. I to je primjer konvergencije u fiskalnom području koji se temelji na pravilima, a ne na institucijama. I sad mogu ja vas pitati, što mislite? Koji od, od ova dva sustava bio uspješni? Ako budemo napredovali u e, fiskalnom e, smislu i u gospodarskom, to će možda tražiti promjenu e, ugovora. A dokle god do toga ne dođe, pravila imamo i moramo ih poštovati. Pravila moramo poštovati zato što se na taj način stvara uzajamno povjerenje koje može biti temelj za sljedeći korak, a to je stvaranje novih e, institucija. To je jedna od mogućnosti. Ali do sada iskustvo u fiskalnom području nije bilo jednako uspješno kao e, naša monetarna politika. I zato bismo morali moći postavljati ovakva dugoročna pitanja a da pritom ne gubimo iz vida ono što je politički izvedivo, a što nije. Moramo zadržati na životu ta dugoročna razmišljanja. Thank you. Next for the... Hvala vam. E Tomak. samo od Hvala vam. Monetarnu politiku SBA čine mjere koje trebaju stvoriti, odnosno omogućiti ekonomski rast. Međutim, to samo po sebi ne bi smio biti cilj, kao što to ne bi smjele biti niti kamatne stope. One bi trebali biti pokazatelji uspjeha. I niti politika financijske stabilnosti treba biti konačni cilj. Konačni cilj treba biti stvaranje prosperiteta i poboljšanje života građana. Dakle, koristi odabira ovih vrsta politika moraju se osjetiti na razini tvrtki i građana, jer u suprotnosti nemaju smisla. Vi kažete, zemlje članice imaju odgovornost u realizaciji strukturnih reformi. Ja se slažem s vama. Europska središnja banka treba ostati unutar granica svojeg mandata, ali ESB, i nadovezujem se na ono što je rekao kolega Martušelo, trebala bi e, navesti koje su to mjere koje su potrebne, odnosno trebala bi usmjeriti zemlje članice kako se ne bi jednostavno ograničavale na davanje obećanja, već bi trebali ispunjavati ono što su rekli da će učiniti, što je potrebno učiniti. Mm, u kojoj mjeri Europska središnja banka može doprinijeti poboljšanju života građana? Reforme su, ukoliko su reforme uspješne, onda će to biti zasigurno na dobrobit svih doista poduzimanje strukturnih reformi će doprinijeti provedbu naših e, politika. I zasigurno bi imalo učinak multiplikatora na rast e, i oporavak. Pitanja koja vi postavljate slično kao i vaši prethodnici su, u, u kojoj mjeri bi Europska središnja banka trebala ukazivati na to koje su mjere potrebne. I mi smo uvijek davali određene indikacije ali nakon određenog vremena to prelazi u nadležnost zemalja članica. Mi imamo mandat i reći istaknuti koje su mjere koje su potrebne jer u suprotnosti bi bilo teško postići stabilnost cijena. Primjerice, u, kada trebate podići očekivanja vezano za inflaciju u srednjeričnom razdoblju, želite imati akomodativnu financijsku politiku, poduzimaju se reforme i to će se osjetiti u realnoj, realnoj ekonomiji. Međutim, konačna odgovornost leži u potpunosti na nacionalnim vlastima. S druge strane, Imate mnoštvo ljudi koji kritiziraju ESB govoreći da prelazi granice, da previše toga propisuje, dakle teško pronaći pravu ravnotežu između onoga što moramo poduzimati. Mi govorimo u koje su sektori u kojima se nešto mora poduzeti, kad kad su te indikacije vrlo precizne, ali nikada ne smećemo suma da je odgovornost za strukturalne reforme u domeni nacionalnih država. Hvala vam. Stav je ovog odbora da se preporukama zemljama, da se da preporuke zemljama članicama izrađuje komisija. Idući govornik je e, kolegica Lesija iz kluba SID. Hvala vam e, prije svega na vašem doprinosu današnjoj raspravi. vi e, vrlo osjećamo težinu naše odgovornosti u trenutku kada vidimo da, ne, da euroskepticizam ne jenjava diljem Europe. Mi vam često postavljamo pitanja koja nadilaze mandat ESP, ali smatramo da nas sve okuplja želja za utjecajem na javno mišljenje kako bi građani imali bolje mišljenje o našim politikama i institucijama jer u suprotnosti ove politike neće imati željeni učinak. Dakle, moje pitanje ide u tom pravcu. Mnogi su istaknuli potrebu da se politike Europske središnje banke i drugih institucija da imaju učinak na realnu ekonomiju. Moje pitanje se tiče rokova, zato što je potrebno da, se on, da, oni budu kratki, jer pred nama vidimo izbore izmjene na vlasti u pojedinim zemljama članicama koje mogu dovesti do radikalizacije određenih stajališta. Dakle, sva predviđanja za srednjoročno razdoblje, napredak u fiskalnoj politici, sve bi se oni mogli susreti sa preprekama zato što je moguće da će nedostati političke volje za reformama. Zato me zanima što mislite o tome, ali o drugim, drugom djelovanju koje se poduzima kako bi se djelovalo na potrošnju, na investicije, mislim pritom na strateški fond za investicije investicije, mislim na Capital Market Union i zanima me kako sve ove politike mogu dovesti do izmjene, izmjene javnog mišljenja vezano uz politike i europske institucije. Thank you. Uh, the ECB uh, strongly and warmly welcomes both developed. SB pozdravlja pokretanje unije tržišnog kapitala i pokretanje strateških investicija od strane Europske komisije. Kada je riječ o prvom vašem pitanju, prvoj točki, to je važno, važno što smo naučili iz krize, a to je da se financijski sustav u kondominiraju banke, da je on krhak ukoliko su one u nevolji, tada i monetarne politike, koliko god da su one akomodativne, da se one, e, da nisu povezane sa realnim sektorom. I s ove točke gledišta, ukoliko unija tržišta kapitala može dovesti do bolje funkcioniranja financijskog tržišta, tada to zbilja to popozdravljamo. Zato pozdravljamo inicijativu vezanu u sekuritizaciju što ulazi u ovo područje. konačno želimo omogućiti onima koji trenutno nisu na tržištu kapitala da se njima omoguće kreditne linije izvan uobičajenih kanala namenjenih malim i srednjim tvrtkama, one su u središtu gospodarstva eurozone, one su jednostavno primorane posuđivati od banaka, nemaju mogućnosti sudjelovanja na financijskim burzama zato što tamo vrijede neka druga pravila. Kako bi Unija tržišnog kapitala postala stvarnost, predstoji još e, mnogo rada, moramo uskladiti zakonodavstvo diljem zemalja članica. Naprimjer, zakonodavstvo vezano uz banke se mora uskladiti kako bismo imali tržište, hipotekarno tržište na razini Europe, odnosno, Evropsk, odnosno eurozone. I zasigurno pozdravljam glavne smjernice vezane uz e, ove inicijative. Što se tiče drugog dijela vašeg obraćanja, sa komisijom sudjelujemo u lansiranju ove strateških, e, ovih strateških investicija i od izuzetne važnosti da u ovom, ovoj inicijativi sudjeluju vlade zemalja članica mm, i da kako od izuzetne važnosti upravo brzina ostvarenja zato što gospodarstvo eurozone treba ovaj zamah, ovaj zamah u investicijama i javno i privatno investiranje se sada nalazi na najnižim razinama povijesti jasno je da, su, da je više investicija potrebno kako bi pomogle ciklički oporava, kako bi ga, nam, kako bi ga pretvorile u strukturalni razvoj. Hvala vam. Hvala vam. I mi se zalažemo za brzi dobrošetak pregovora i slažemo se s vašim odgovorom kada je riječ o programu kupnje vrijednosti papira. Za e kolega Tom Hvala vam što ste pravilno govorili moje prezime i hvala vam gospodinu Dragiju na današnjem posjetu. Imam za vas dva pitanja. Oni koji su protiv kvantitativnog popuštanja govore da će negativno utjecati na strukturne reforme koje poduzimaju zemlje članice, ali ja mislim da oni mogu pomoći potrebne reforme. Ja nisam ekonomist i bilo bi mi drago ako biste još jednom mogli pojasniti zašto mislite da proračunska konsolidacija nije i strukturne reforme nisu dovoljne za, za izlazak iz krize, za stvaranje dobre poslovne klime. Zašto je provedba kvantitativnog popuštenja nešto što je najosjetljivije u današnjem kontekstu? Drugo pitanje se tiče ambicija kupnje 60 milijardi obveznica od strane SBA. Zanima me jeste li zabrinuti, hoćete li moći potrošiti um, toliko novca na to, hoćete li moći toliko ulagati mjesečno? On, on the um, first Prije svega, mnogo smo promišljali postoji li veza između poticaja koji su na raspolaganju vladama i kamatnih stopa. Te smo utvrdili da postoji veza, ali ona ovisi zapravo o kojoj, ona ovisi o kojoj vrsti investicija govorimo. Zbilja, mislite li zbilja da visoka razina kamatnih e, stopa na tržištima može biti poticaj vladama da reformiraju obrazovni sustav ili pak e, pravosudni sustav ili pak izborni sustav ili pak ustav ili čak tržište rada. Ukoliko pogledamo reforme, reforme tržišta rada, one su dosta opširne, kamatne stope padaju, ali istovremeno možda postoji veza između proračuna na koje je na raspolaganju i kamatnih stopa. Između ostalog netko može tvrditi nešto suprotno, to je da dok se poduzimaju strukturne reforme, da one pojačavaju djelovanje monetarne politike. To je nešto što sam već istaknuo. Dakle, ovaj odnos je moguće protumačiti na više načina. I potom pitanje je li su li strukturne reforme dovoljne fiske ili dovoljna fiskalna konsolidacija za oporavak. To bi moglo biti istina ukoliko bi naši problemi bili isključivo strukturalni, međutim to nije slučaj. Oni su strukturalni, strukturalne i cikličke prirode. Dakle, s ovog stajališta važne su niske kamatne stope kako bi pokrenule privatne investicije. One potom imaju učinak ekspanzije ka realnoj ekonomiji. I zato smatramo da je takva vrsta monetarne politike potrebna kako bi približila inflaciju blizu 2% u srednjeročnom razdoblju. Drugo pitanje se tiče o tome hoćemo li naći dovoljno imovine, odnosno aktive ili ne. Ukoliko postoji na tržište koje je izuzetno veliko, onda je to koje se, ovo koje se tiče javnog duga i mi smo potrošili mnogo vremena tijekom posljednjih godina govoreći da je to tržište preveliko da se treba smanjiti i sada nas brine hoćemo li naći dovoljno imovine. Osim toga trebamo uzeti u obzir da imamo dva, dvije velike kategorije e, oni vlasnika duga, to su oni koji se nalaze unutar eurozone, oni izvan, te, odnosno oni u ostatku svijeta. I dok je možda teže naći obveznice u, drugoj u jednoj kategoriji, u drugoj zasigurno to nije slučaj. Sad nam podaci iz tržišta pokazuju da nemamo teškoća. Hvala. Thank you. Okay, SND group. Hvala vam. Za klub SID Hunas. Fernandez. Yes, presidente. Hvala vam predsjedniče. Gospodine dragi, vaše izjave o danu financiranja za 2015. koje se odnose o većoj potrebi za institucionalnom konvergencijom i većem stupnjem e, podjele e, ovih inicijative u eurozoni su se poklopile sa vješću da Europska središnja banka je dobila oko 13 milijardi eura od početka krize, zapravo da je toliko imala profit. Prema članku 33 stavku 1 statuta Europske središnje banke. Dakle, jednom kad se oduzme dio koji mora ići na rezerve, što stoji u članku 1 a i iznosi 20%, e, sve ostalo se mora podijeliti između dio, dioničara um, Europske središnje banke, to su dakle nacionalne banke i ostatak e, zemljama članicama. E sada, u skladu sa člankom 41 stavka SB i 129 stavka 3 ugovora o funkcioniranju Europske unije, taj članak 33.1a u kojem se definira postotak e, koji mora ići e, dakle, zemljama članicama, dakle to se može prema inicijativi Europske središnje banke e, redovnim zakonodavnim postupkom reorijentirati ako dakle se žele ta sredstva prenamijeniti za neku drugu svrhu. I sada, ako želimo unaprijediti dosljednost monetarne unije o kojoj ste govorili danas popodne, a i u vašim inače govorim, BSC bi mogao pokrenuti zakonodavnu inicijativu da jedan dio tih e, profita okrene prema proračunu Europske unije. Na primjer, Znamo da treba unaprijediti dosljednost e, monetarne unije, fiskalne unije, imajući na umu ove članke i e, aktivnosti koje spadaju pod nadležnost Europske središnje banke u skladu su sa odredbama i sadašnjih e, ugovora. Što vi mislite o jednoj takvoj inicijativi u tom aspektu? To bi zasigurno unaprijedilo funkcioniranje i učinkovitost Europske monetarne unije. Hvala vam. Uh, your, question is, uh, uh, Vaše pitanje je jako zanimljivo i jako teško. Moj je dojam da nije na Europskoj središnjoj banci da poduzima tako zakonodavne inicijative, već na državama članicama koje mogu odlučiti da li će Mm, dobit koji prolazi kroz nacionalni državni proračun će biti preusmjeren negdje drugdje, na primjer na proračun zajednice. Dakle, na njima je i iskreno govoreći mi smo samo tu da izvršimo zakonodavni mandat, ne da poduzimamo neke inicijative koje bi mogle utjecati na državni proračun, tako da je na državama članicama da započnu taj postupak ukoliko tako žele. Europska središnja banka bi, dakle tu bi trebalo doći do promjene u statutu i u temeljnim ugovorima pretpostavljam, no to je osnovna poanta, dakle da je na državama članicama da poduzmu takvu inicijativu. Pardon, članak 41 statuta BSB e, tvrdi da ESB može poduzeti inicijativu. I zanima me, e, planirate li vi tako nešto učiniti ili u potpunosti to odbijate? Kao što rekao, vaše pitanje je trenutno i su više teško za mene. Nisam u stanju odgovoriti vam na nje, moram to provjeriti tako da vam e, možemo proslijediti naknadno odgovor u pisanom obliku. biti to je preporuka, ne prijedlog to što može uraditi. Sljedeći govornik, Werner Lange. Hvala predsjedniče. Ja bih e, htio se nadvezati na ove brojke e, koje su jako zanimljive. No imam tri pitanja. Kao prvo predsjedniče rekli ste da proračunska i monetarna unija nisu savršene, ali ste rekli koji će biti vaši prioriteti. Želio bih čuti što vi predviđate. Kao drugo, opasnost od inflacije u državama članicama, o tome se puno govorilo. Vi ste ih obrazložili u nekim tržištima kao što su tržište nekretnina, zar se ne uviđaju neke neki znakovi pregrijanosti i zar to e, ne luči potrebu za ponovnu procjenu povezanu sa monetarnom e, unijom. Zatim, euro je izgubio puno na vrijednosti tijekom godine. Kakve to učinke ima na međunarodne međunarodno gospodarstvo? Evo vidimo e, što se tiče novih gospodarstava. Evo, bili smo nedavno u jugoistočnoj Aziji i tamo smo čuli određenu stopu razinu zabrinutosti što je došlo do e, tako velike i brze e, promjene u e, vrijednosti eura prema dolaru. Dakle, kako je vaše mišljenje glede toga svega? Ja sam imao mogućnost uvidjeti da postoje dvije vrste konvergencije na kojima trebamo raditi kako bismo ojačali Uniju. Jedna je, da tako kažemo, gospodarska konvergencija, a druga je institucionalna. Gospodarska konvergencija je važna jer mi još uvijek nismo jedna zemlja. Svaka zemlja mora biti u stanju samostalno stajati na svojim nogama, ali s tim u vezi mora biti i ostati konkurentna. I nakle, kroz strukturne reforme i najbolje prakse zemlje se trebaju spajati. Druga konvergencija jest eh, institucionalna, koju sam dao na sluti malo prije, i na taj način dakle i ekonomska i fiskalna strana su pokrivene. Kada govorim o ekonomskoj institucionalnoj konvergenciji, ono što mi je na umu jeste da je postupak strukturnih reformi takav da bi mogao postati više usredotočen na Europu, a ne samo na nacionalnu razinu. Mi smo puno uznapredovali pretvarajući ovaj proračunski e, proračunski dio u nešto što više usredotočeno na cjelokupnu Europu, a ne samo na nacionalnu razinu. Dakle, tu je napravljen veliki napredak i konačno ova institucionalna konvergencija je usmjerena na veću konvergenciju na proračunskoj, e, na E, na fiskalnoj razini. Dakle, to nije kratkoročno, već srednjoročno. Tu imamo čitav niz mjera, ali bi trebalo biti olakšano ako je ekonomska konvergencija napravljena. E, postoji strah naših sugrađana, a to je da se nađu u situaciju u kojoj će biti će na jednoj strani postojati stalni dužnici, a s druge strane e, drugi. Dakle, ne, to se neće desiti dakle, kao što je do toga došlo u SAD-u, ali mi nismo Unija poput e, mnoških država, mi smo drugačije zemlje i zato uvijek kažem da e, bi državi inzistira na tome da svaka država mora samostalno moći stati na nogama, jer ova Unija nije napravljena da bismo imali stalne zajmoprimce i stalne zajmodavce. Drugo pitanje, govorili ste o e, opasnostima monetarne politike. Prva opasnost je e, e, financijska nestabilnost i druga inflacijska, odnosno promjena u u vrijednosti valute koja bi mogla uroziti druge zemlje kao prvo, mi imamo e, jedan mandat i po kojem smo obavezni na e, držati vrijednost, e, stabilnost cijena. Dakle, stopa inflacije srednjoročno mora ostati do 2%. Istovremeno mi pazimo na pitanje opasnosti po financijsku stabilnost i situacija je takva da mi za sad i do sad nismo vidjeli takvu opasnost na tržištu nekretnina. Mi nadziremo sve ove rizike i odgovor na njih trebali bismo e, naći u makrobonitentnim instrumentima, a ne u promjeni monetarne politike. To jest, dakle, to je temelj, e, na taj način ćemo ostvariti svoj mandat i e, očuvati stabilnost cijena. Istovremeno, ovo se isto može primijeniti i na zabrinutost e, mnogih zemalja o volatilnosti vrijednosti valute. Mi, dakle ne samo Europska središnja banka, već e, Japanska središnja banka, Engleska središnja banka, Fed, svi imaju svoj mandat koji je nacionalni mandat. Dakle, to nisu globalni mandati. Dakle, iako se mi jako često savjetujemo, razmjenjujemo mišljenje, stavove informacije sa svim partnerima e, na globalnoj razini u monetarnoj politici, mi moramo donositi svoje odluke u skladu sa svojim nacionalnim mandatom koji ne predviđa druge sustave u provedbi našeg mandata. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik na živu. Hvala, pretniče. Glede ovog utjecaja kvantitativnog popuštanja, bio se optimisti, rekse da E, je tržišna nekretnina e, tako da privlači e, nove zadržanosti. Ali što mislite što će biti kraja rujna 2016. Postoji mogućnost ovisno o situaciji da tada u rujnu 2016. godine dođe do situacije kada ćete moći trebati produžiti kvantitativno popuštanje i tako se nadovezujem na ono što je kolega Langen rekao. Kako utjecaj pretpostavljate da će to imati na europsko gospodarstvo s obzirom na promjene u SAD-u? gdje e, je raspoloženje središnje e, federalne banke sve umjerenije i doće do povećanja, posebno sudeći do kamatne stope, da li bi to moglo negativno utjecati na EU i ovdje govorim o malim srednjim poduzećima i e, tržištu nekretnina. Drugo pitanje, rekli ste da je žurnost važna i u potpunosti sam uvjeren da e, će komisija to i predložiti do 2019. godine, ali kao što ste rekli, ova unija će biti nešto komplementaran eh, instrument, ali da li će to biti od pomoći jednako portugalskim, španjolskim i njemačkim ali srednjim poduzećima s obzirom na u njihovim eh, sposobnostima, kako izbjeći stvaranje e, novog balona budućnosti. Što se vašeg e, prvog pitanja tiče, otkup e, treba biti gotov do kraja rujna 2016. godine i ali će nastaviti sve dok mi ne vidimo održivu prilagodbu dijela inflacije i to je u skladu s našim ciljem ostvarenja kamatne stope ispod, ali blizu 2% e, srednjoročno. Dakle, mi nećemo mijenjati politiku zbog e, nekih promjena koje nisu održive s vremenom. Dakle, što vidite, treba biti održiva inflacija. Dakle, to ne govorimo o njenoj vrijednosti u datom trenutku vremenu, već to mora biti konstantna, trajna inflacija, a ne samo trenutni povratak inflaciji. Što se drugog pitanja tiče, možete li ga ponoviti na vas? Radi se o zajedničkom trenutku mi rekli ste da je žurnost e, brzina važna i kapitalno unija o kapitalnom tržištu dakle pitanje kako izbjeći stvaranje novog balona i e, pitanje koje se tiče profila malih srednjih poduzeća u Njemačkoj i Španjolskoj na primjer. Pa, mi smo svjesni da jako niske kamatne stope e, nose same po sebi taj e, rizik. Mi to imamo na umu, kao što sam već ranije rekao, odgovor na te opasnosti treba proći kroz uporabu makrobonitetnih instrumenta, a ne ići posredstvom promjene e, drugih politika. No, samo želim uvjeriti da mi nadziremo makrofinanske rizike i naš financijski sustav je otporniji nego što je bio prije nekoliko godina. Evo prema zadnjim stopama svoje su jasne, ali isto tako na određenim e, tržištima obveznica e, da se ista stvar desila prije nekoliko godina, to bi izazvalo i pokrenulo čitav mm, val nezadovoljstva. No, ovo je sada financijsko tržište uspješno apsorbiralo. E, Unija tržišnog kapitala je potvrdila snagu naše unije čini postaje neovisnom o bankovnom unijom i dovodi strukturu naših, e, naše industrije tako da e, će biti kreditno otpornija i da će se moći bolje zaduživati. Hvala, zadnji govornik Zikfrig Burasan iz redova Pučana. Hvala predsjedavajući. E, zadnja pitanja su uvijek e, najteža za odgovoriti s obzirom da su kolege poslale sva pitanja ranije. predsjedniče, dragi, prvo pitanje je sljedeće. Da li tren sada predviđate e, mogućnost stvaranja balona E, tržište obveznica. Sjećam se kada ste u 10. i 11. mjesecu prošle godine govorili da ne predviđate takvu opasnost. Dakle, moje pitanje je da li ostajete pri svojoj od prošle godine ili mislite da su se okolnosti promijenile? Da li mislite da e, cijene obveznica odražavaju stanje na gospodarstvu ili ne? I da li mislite da ima dovoljno obveznica koji izdaju banke i da e, će tako e, mirovinski fondovi biti i vi, da ćete ih moći dovoljno skupiti. Drugo pitanje odnosi se na timing e, u vezi s kvantitativnim popuštanjem i da li je kvantitativno popuštanje najučinkovitije kad su financijska tržišta u previranjima, da li je ovo dakle pokrenut u pravom trenutku, da nije trebalo pokrenuti kvantitativno popuštanje ranije kako bi moglo polučiti maksimalni pozitivni učinak i zadnje pitanje da li je e, gospodarsko upravljanje eurozone spriječilo središnju banku da donese tu odluku ranije i zadnje kratko pitanje jeste odnosi se na kraj e, kvantitativnog popuštanja, da li smo vas dobro čuli, dakle da u slučaju dovoljne inflacije da ćete nastaviti, odnosno u slučaju nedovoljne inflacije da ćete nastaviti s kvantitativnim popuštanjem i nakon e, rujna 2016. E, hvala. Odgovor za treće pitanje je da, svakako. Odgovor na drugo pitanje. U trajanju 2014. godine tijekom jednog govora iznio sam tri okvira za ICB. E, e ECB. Dakle, jedno se odnosilo na tržište na tržište novca, zatim drugi odnosio se na zastoj našeg financijskog mehanizma, treće se ticao pogoršanja naših očekivanja. U to vrijeme već smo poduzeli mjere da riješimo probleme prvog, zatim kratko potom smo rješavali problem ovog drugog kroz TL TRO. I isto cover, bo bondovi su imali za isti cilj financiranje e, realnog gospodarstva. Međutim, ja, e, uzgled rečeno, ove odluke su imale veliki učinak glede cijena jer e, stopa posuđivanja realnom gospodarstvu se uveliko smanjila zahvaljujući ovim dvijema odlukama ali što se tiče obima to nije bilo dostatno tako da početkom kolovoza vidjeli smo da srednjoročna predviđanja e, su bila nedovoljna i tada je došlo do e, govora u Jackson Hallu i tada smo počeli razmišljati o kvantitivnom puštanju i nakon toga smo krenuli tim putem. Dakle, to je taj timing. To nije toliko bilo povezano sa, kako ste vi to ljubazno nazvali strukturama našeg, naših institucija. E, što se tiče sljedećeg pitanja, odnosi se na e, balon obveznica. Vidimo da postoje različite vrste obveznica. Tu imamo korporativne i državne obveznice i ne vidimo da dolazi do nedostatka likvidnosti za državne obveznice, a kao što sam rekao, uvjereni smo da će to sve e, do ići glatko, barem što se tiče našeg programa kupnje vrijednostnih papira. Najviše hvala predsjedniče dragi. E, vidim da nisam odgovorio na jedno pitanje. E, koje na koje mogu odgovoriti u ovom drugom dijelu, a to se tiče solventnosti grčkih e, banaka. To je postoje pitanje gospodin von Weizsäcker e, prije dosta vremena, ali upravo sam vidio da nisam odgovorio na to pitanje. No možemo, e, možemo u ovom drugom dijelu odgovoriti na ovo pitanje. Evo naprećemo stanku od par minuta najprije. Hvala.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 let's start our next point of the Kolega, dolazimo do iduće točke dnevnog reda. Still exchange of view with Mr. uvijek razmjena mišljenja sa gospodinom Dragim, ali on e, dijelu sastanka u svojstvu predsjednika Europskog odbora za sistemske rizike. Zadnji put smo raspravljali o bankarstvu u sjeni, sličnim pitanjima i s tim u vezi e, nam je obećano izvješće o izloženosti, propisima u vezi izloženosti državnom dugu i hvala vam gospodine Dragi, izvolite imate riječ. Thank Hvala vam, uvaženi e, zastupnici, poštovani članovi odbora Ekon, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što vam se mogu obratiti vezano uz rad odbora za sistemske rizike, čiji sam predsjednik. Opasnost od prelijevanja e, financijskih problema i dalje je prepreka ekonomskom oporavku i upravo ovdje odbor za sistemske e, rizike ima ključnu ulogu u sprječavanju tog fenomena. U ovom e, tom smislu razvijamo strukturalne i cikličke makro bonitetne politike te se brinemo o njihovoj provedbi diljem EU-a, a to, je, to će pomoći boljitku europskih građana. Danas se želim fokusirati na dva važna elementa. Prije svega je riječ o suštinskim makrobonitetnim politikama koje su važne od kad je sustupili na snagu novi zahtjevi vezani uz kapitalne rezerve banaka. Osim toga, nedavno smo objavili izvješće o propisima vezanim uz izloženost javnom dugu i potom ću zaključiti obraćanje e, detaljima vezanim uz makrobonitetni e, zakonodavni okvir za nebankovne institute. Direktiva o kapitalnim zahtjevima te isto te i uredba su postali, su stupili na snagu početkom 2014. godine. To je dalo tijelima na raspolaganje čitav niz političkih instrumenata kojim su se mogli pozabaviti, pozabaviti rizicima u bankarskom sektoru. Osim toga, Europski odbor za sistemske rizike je dobio novu zadaću, a to je razvijanje smjernica vezano s korištenje određenih instrumenata kao što su, kao smo činili za protocikličke zaštite u lipnju prošle godine. Također izdali smo mišljenja vezano s korištenje određenih instrumenata po, po kao što smo činili u slučaju Belgijske banke vezano uz pozemice vezane uz nekretnine. U e, studenom sam rekao nekoliko riječi vezano s korištenje makrobonitetnih instrumenta. Sada kada su na snazi novi instrumenti u razvoju dužem od jedne godine mogu vam predstaviti nešto detaljniju sliku e, stanja stvari. Od početka 2014. Uveli smo 45 novih makrobonitetnih instrumenta i to po, u okviru smjernica koje je izradio odbor za sistemske rizike kroz svoj priručnik vezan uz makrobonitetne politike u bankovnom sektoru. Tu je čitav niz instrumenata koji su na raspolaganju prema direktivi i uredbi o kapitalnim zahtjevima, a koji su na raspolaganju nacionalnim zakonodavstvima. Osim toga tu je još 45 nešto manjih administrativnih mjera koje su stupile na snagu. Objavili smo i katalog svih 90 mjera na našoj web stranici. Ovaj katalog osvježavamo i on reflektira ulogu e srb a kao središnjeg čvorišta za informacije vezane uz makrobonitetnu politiku Europske unije. Želim vam sada nešto reći više o sadržaju ovih makrobonitetnih politika. Gotovo polovica od ovih 90 mjera tiče se gospodarstva, tu je uvođenje zaštitnog kapitala, protucikličkog kapitala u iznosu od 0%, Gotovo polovica od ovih 90 e, mjere poduzeta u tek četiri zemlje članice, to su Danska, Slovačka, Švedska i Ujedinjeno kraljevstvo. Neke zemlje članice nisu poduzele niti jednu mjeru u 2014. To obuhvaća Francusku, Njemačku, Italiju, Poljsku i Španjolsku. Velika većina ovih mjera ima za cilj očuvati situaciju. Većina njih, oko 85%, bavi se brigama vezanih uz rast kredita te uz rast duga. Ostatak mjera tiče se sistemskih rizika koji proizlaze iz djelovanja bankarskih grupa koje su vrlo velike i složene. Određeni broj zemalja članica uveo je mjere kojima se e, žele zadržati, e, zadržati razine kapitala koje su vrijedile prije stupanja na snagu direktive i uredbe o kapitalnim zahtjevima. Druge mjere e, još uvijek nisu obvezujuće, ali to će se izmijeniti sa razvojem financijskog ciklusa. Mm, imamo velik broj mjera koje se tiču sektora nekretnina, primjerice kada je riječ o pozajmicama, E, situaciju vezanu s pokrivenost, pokrivenost kredita vrijednostima nekretnina, odnosno pokrivenostu, kredita prihodima. U tom duhu Europski odbor za e, sistemske rizike nastavlja rad na pronalaženju novih makrobonitetnih instrumenata kojima ćemo se moći pozabaviti u slučaju izbija drugih sistemskih e, rizika i želim reći da ću vam s tim u vezi govoriti detaljnije na mojem, idućem obraćanju. Analizirali smo i analize preko graničnih učinaka nacionalne mjere. Druge zemlje članice rijetko kad slijede. Želim vam dati s tim u vezi dva primjera. Prije svega želio bih čestitati vlastima nizozemske zato što su odlučili poduzeti iste mjere koje je poduzela Nacionalna banka Belgije putem kojih je rizik vezan uz određene hipoteke privremeno povećan. Zahvaljujući ovoj reciprocitetnoj odluci, Nizozemska banka je mogla ponuditi jednake uvjete e, osobama koje, koje žive u Belgiji. Slično, prošle godine Estonija je primijenila sistemske, e, sistemske rezerve vlastitim bankama, te je pozvala makrobonitetna tijela sjevera Europe da učine isto kako bi izbjegla scenarij po kojem bi njezine mjere dovele do posuđivanja od velike strane banaka. Još uvijek se raspravlja o ovim mjerama, Htio bih zamoliti nadležna tijela u tim zemljama da učine ono što se od njih zatražilo. Vjerujem da je reciprocitet e, koristan zato što stvara jednake uvjete za sve i smanjuje mogućnost da se poduzete mjere nagrizaju djelovanjem stranih banaka. Moramo se osigurati i u financijsku stabilnost e, mjera koje poduzimamo u zemljama članicama diljem Evropske unije i moramo se pozabaviti svim, e, osjet, svim problemima koje smo uočili u istoj. Osim toga, moramo uvesti po naviku reciprociteta u djelovanju svih članova odbora za sistemske rizike. Želim se sada pozabaviti izloženošću javnom dugu. Vidjeli smo da postoji veliki sistemski rizici povezani, povezani koji proizlaze iz povezanosti banaka sa državom. S tim u vezi radimo na novim propisima koji će se baviti tim problemom. Ranije ovog mjeseca objavili smo rezultate svog istraživanja. Još uvijek vidimo na dijelu preferencijalni tretman u odnosu na korporativno izlaganje u postojećem bankarskim propisima, primjerice mm, vrijedi posebna, povede posebni propisi i kad kad vidimo da se ne traži nikakav zaštitni kapital u tim tijelima. To dovodi do podcjenjivanja scenarija mogućeg bank, državnog bankrota, a preferencijalni tretman može dovesti do sistemskih e, rizika koji proizlaze iz pretjeranog investiranja u državni dug, te to dovodi do jačanja veze između banaka i državnog duga. U isto vrijeme izvješće naglašava da se promjene moraju precizno kalibrirati kako bi se financijskim institucijama dali odgovarajući poticaji koji neće dovesti do nestabilnosti na tržištu državnim obveznicama. Uzeli smo u obzir čitav niz opcija koje se mogu provoditi u kombinaciji sa drugim politikama. To uključuje povećanje kapitalnih zahtjeva, a ove opcije se analiziraju u odnosu na njihove prednosti i mane, kao i na njihov mogući utjecaj na financijske institucije tržišta. Htio bih naglasiti da se i da se izvješćem želi osigurati financijski dugoročna financijska stabilnost i da se ne bavimo trenutnim teškoćama. Osim toga potrebno je postići napredak na međunarodnoj razini vezano uz ista pitanja. Političke opcije koje će predstaviti u izvješću moći će se provoditi jednom kada se situacija sa tržištem državnog duga stabilizira i u skladu sa okvirom sporazuma iz Bazela. Izvješće odbora za sistemske rizike bit će referentna točka ne samo u Europi već i u globalnim institucijama kao što je Bazalski odbor koji je nedavno započeo ocjenu dijelova e, sporazuma iz Bazela koje se tiče državnog duga. I stoga vjerujem da će ovo izvješće pomoći u nastavku rasprave koja se odavno trebala privesti kraju. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, želim završiti sa nekim općim dojmovima vezanim uz makrobonitetne politike. Od kad smo ustanovili odbor za sistemske rizike krajem 2010. gdje smo velik napredak u makrobonitetnim politikama, imamo veliku odgovornost diljem makrobonitetnih tijela u Europskoj uniji u skladu sa našim preporukama iz 2011. Zahvaljujući direktivi i uredbi o kapitalnim zahtjevima, ovim tijelima je dana odgovarajuća nadležnost. Makrobonitetna politika sada je živa i djeluje, a to vidimo i iz ovih 90 mjera koje su poduzete tijekom e, jedne godine e, rada. SRB e nastavlja raditi na makrobonitetnim politikama, ali i također na analizi cjelokupnog makrobonitetnog pravnog okvira. To uključuje strukturalne reforme, uključuje preferencijalne tretmane državnih tijela državnog duga, te politike vezane uz nebankarske institucije. Također nastavljamo s radom na razvoju makrobonitetnih politika vezanih uz financijska tržišta i bankarstvo u sjeni. Želim dati jedan primjer. Svjesni smo da postoje sistemski rizici vezani uz financiranje i povezanost likvidnosti na tržištu koje može dovesti do zaraze. Te opasnosti i dalje postoje i mi želimo zadati fleksibilne e, rezerve, odnosno zahtjeve koji bi mogli biti skorišteni u slučaju potrebe. U ovom poslu smo u njegovim ranim fazama i mislim da on predstavlja, da može predstaviti poten, potencijal za razvoj budućih makrobonitetnih politika. Hvala vam i radim se vašim pitanjima. Hvala vam, predsjedniče dragi. Dolazimo do vremena za pitanja i odgovore. Molim vas da se držite četiri minute, a ne pet minuta za pitanje kako bi predsjednik Dragi mogu uhvatiti svoj avion za Frankfurt na vrijeme. Prvi govornik je kolega Kricos iz EPP-a. broj συνδέοντας jetin προηγούμενη Hvala vam. Nadovezam se na prethodnu raspravu o situaciji bankarskog sustava u Grčkoj. Ja mislim da bankarski sustav u Grčkoj trenutačno prolazi kroz velike probleme i to drugi puta prvi puta je došlo do e, smanjenja duga. E, bankarski sustav se zapravo nije nalazio u vrlo teškoj situaciji i bili su uspjeli izbjeći veće probleme. A sada negativni razvojni trendovi i nestabilnost e, su doveli do smanjenja depozita, jako je puno problematičnih kredita i trenutačno se očekuje promjena pravila što bi moglo dovesti do nove rekapitalizacije. Kako vi mislite riješiti te probleme za koje ja smatram da nisu toliko povezane sa slabostima grčkog bankarskog sustava, već općenito um, je više povezano sa nefunkcioniranjem političkog i gospodarskog sustava u Grčkoj? I with you. Slažem se. Grčke banke su u mnogo boljoj situaciji nego što su bile eh, za vrijeme prethodne krize. Moramo sagledati grčke banke kroz dvije dimenzije. Prva je eh, solventnost. Grčke banke su u ovom trenutku solventne sva tri pokazatelja tier 1 i ukupni odnos kapitala grčkih banaka su, svi su dakle iznad usklađenog regulatornog minimuma. Dakle, na oba načina. Stoga, grčke banke trenutačno udovoljavaju minimalnim zahtjevima. Istovremeno e, situacija s likvidnošću se pogoršala. I e, ovisnost grčkih banaka o financiranju strane SP-a se povećala. I odgovor je, ja mislim, ovdje isti kao i ranije. E, apsolutno je potrebno da grčke vlasti i članovi euroskupine da zajedno definiraju proces kojim će se definirati dijalog i kojim će se omogućiti svim zemljama kako bi došli do situacije za koju ja smatram, smatram da bi mogla dovesti do pozitivnog zaključenja ovih pregovora i analize. Hvala, a sada Kostas Mavrides. Hvala vam. Postavio vam pitanje o izjavama ključnih figura iz evropskih institucija. Govorim vam o službenicima iz europskih institucija, poput na primjer Euroskupine. Nedavno smo čuli izjavu o Grčkoj, dakle da a, model koji se koristio na Cipru, da bi se takav model mogao provesti u Grčkoj E sada, ja se jako dobro sjećam da 2013. kada se prva euroskupina složila oko prvog programa Belina, da je Europska središnja banka dala javnu izjavu koja je to opovrgnula. I sada se pitam i zanimaju me vaši komentari kako takve izjave, ne naravno od vas, već od drugih, mogu dovesti do sustavnog sistemskog rizika. I još jedno pitanje. U, Iris, u Cipru se jako puno e, razgovara o prodaji podružnica banaka specifičnoj banci u Grčkoj. I da li je to napravljeno na pošten, pravedan način? On the first, point, I frankly have no comment other than uh, na prvu točku nemam uh, komentar zato što ne znam točno kontekst u kojem su te izjave dane. No, naravno čuo sam za tu izjavu. Naravno namjera nije bila da se dodatno pogorša uh, situacija za sistemski rizik. i ESB sigurno nije dala takav komentar. Druga stvar, e, podsjetimo se da u svemu ovome ESP nije bila akter, bila je samo promatrač. Druga stvar, bilo je vrlo jasno da je financijski sektor u Cipru jednostavno pregolem s obzirom na a, dimenziju realnog gospodarstva u Cipru. Stoga u tom trenutku su tijela, nadležna tijela odlučila o prodaji grčkih podružnica ciparskih banaka da je to nešto što se mora poduzeti. I to je sve što znam o toj temi ali imajte na umu da je u cijelom tom postupku Europska središnja banka bila isključivo promatrač. Imam još 10 sekundi. Dobro, iz vašeg prvog komentara shvaćam da vaša izjava o onome što se dogodilo na sastanku prve skupine je bila točna, činjenično. Ne znam da li sam dobro shvatio. 4. travnja 2013. ste dali izjavu o tome što se događa u Euroskupini na temu Cipru. Je to bilo točno i slažete li se još uvijek s tom izjavom? Dakle, da ste opovrgli izjavu da Europska središnja banka smatra da treba nametnuti, da je zapravo nelegalno nametnuti naknadu na osigurane depozite. Pa nisam sada u mogućnosti komentirati šta se tada događalo, jednostavno jer se baš točno ne sjećam, ali mogu vam poslati pisani odgovor o tome. A sada Stanislav Ozok u ime europskih konzervativaca. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, gospodine dragi, s obzirom na trenutačnu gospodarsku situaciju imam nekoliko pitanja o Europskom odboru za sistemski rizik. Što mislite o eventualnoj podjeli odgovornosti između vijeća i regulatornih tijela i zemalja članica u praksi? Gdje vidite da bi se ta suradnja mogla unaprijediti? Drugo pitanje koja je razina suradnje u makrobonitetnom nadzoru između e, vlada zemalja članica. Same te vlade se nerijetko ne pridržavaju pravila. Stoga kako će europski kako će se na europskoj razini provoditi makrobonitetni nadzor ako same vlade nemaju dovoljno discipline? I posljednje pitanje, Smatrate li da bi se sistemski rizik mogao smanjiti, ukloniti ili smanjiti političkim djelovanjem? Ili će se jednostavno premještati iz jednog područja u drugo? Znamo na temelju naših iskustva da politika i gospodarstvo rijetko idu ruku pod ruku. vaše, vaše se pitanja bave jednom zajedničkom e, temom, a to je kako bolje strukturirati bolju suradnju e, u upotrebi makrobonitetnih instrumenata. Moj dojam je da moramo imati recipročnost. Mislim da smo financijski toliko povezani da nema puno smisla donositi mjere koje se temelje isključivo na nacionalnim perspektivama. Po meni to nema smisla. Mjere se moraju donositi od strane nacionalnih tijela ili u slučaju euroskupine, to jest za zemlje članice europske zone, od strane Europske središnje banke. Znate da odgovornosti imaju jedni i drugi. I Europska središnja banka može uvijek e, nadopuniti mjere koje su donijela nacionalna nadležna tijela. No problem je vjerojatno ozbiljniji za zemlje koje nisu u eurozoni, zato što e, zemlje eurozone imaju i ESB i SSM koje će sagledati te mjere tako da je vjerojatno suradnje veća. No, mislim da bi trebala postojati apsolutna suradnja u donošenju takvih mjera. To jest, što je više razmjena mišljenja, što je više konzultacija, e, što su sustavi recipročni, to će e, biti bolje. Hvala, a sada Koravan Livenhojten u ime liberala. Hvala vam, hvala vam gospodine Dragi što ste došli koje su posljed, jedna od posljedica monetarnog popuštanja je e, niži povrat na ulaganja. I to može biti vrlo problematično za životna osiguranja sa dugoročnim e, dospjećem i i za mirovinske sustave u Nizozemskoj. Četiri od pet velikih fondova su izjavili da e, ne posluju dobro i tek samo prošli tjedan su zatražili od, njihove, e, od njihovih nadzornika da promijene ulaganja u portfelj ulaganja. Ako ovo ostane ovako, e, mirovinski fondovi će morati povećati premije za životno osiguranje. Možete li nam dati vaše mišljenje? o učinku koje dakle ovi programi mogu imati na stabilnost mirovinskih fondova i fondova za životno osiguranje u Europi. Da, jasno je. Which, by the way, from da, istina je da je to bila posljedica monetarnog popuštanja. Zato što su sve sve stope bi pale, a to je bitno za rast i rast gospodarstva. Imate potpuno pravo kad opisujete situaciju e, mirovinskih fondova i za e, industriju osiguranja. Njima je teže s ovakvim nižim stopama. Svaki aktor u toj industriji, dakle mirovinski fondovi, fondovi novčanog tržišta, svaki će od njih imati svoje probleme i morat će na njih reagirati. A da, to bi kratkoročno moglo dovesti do povišenja premije. A s druge strane, ako, se, ako dođe ponovno do stabilnosti e, cijena, ako se ponovno pokrene oporavak, ti će se problemi također riješiti. Ali bitno je ono što sam malo prije rekao kad sam odgovarao na drugo pitanje. Mi imamo mandat a mandat je da ostvarimo stabilnost cijena. Tako da s drugim problemima mm, se možemo nositi do određene mjere uz pomoć drugih mjera. E, da, ovo pitanje je važno i želim potpuno odgovoriti. Tu naravno ne želim reći da ćemo podizati kamatne stope kako bismo odgovorili na taj problem. Mislim da to jako dobro opisuje koliko je teško donijeti odluku koja je pravilna mm, ako se gleda na mandat, ali koja može imati nus pojave koje sigurno ne želimo ignorirati. Thank you. I don't see the e speaker, if I'm correct. E, ne vidim e, zastupnika iz GUE-a. Ne. Miguel Urban. Didn't have, okay, but you can go. años la reestructura... Prije tri godine restrukturiranje grčkog duga je omogućilo da velike financijske institucije drastično smanje izloženost grčkom dugu. Izloženost koju su preuzeli na neodgovoran i špekulativan način. To se preselilo u ruke javnih e, institucija i e, gubitke su najviše e, gubicima su najviše bili pogođeni naši građani. Vidjeli smo u ovih nekoliko godina kako ste e, spasili banke, ali nismo vidjeli kako ste spasili voćarne, e, zadruge ili male obitelji, a to su oni, svi su oni ti koji grade europsko gospodarstvo. E, i svaki dan, to je dan danas, e, stalno ponavljate da je vaš glavni cilj zadržati financijsku stabilnost pred sistemskim rizikom. A dokle grčki dug i dug zemalja na jugu i dalje raste, zahvaljujući vašim e, mjerama štednje i vašoj velikodušnosti prema bankama. Sve to nas dovodi do sljedećeg pitanja. Ne smatrate li da mogući bankrot zemlje zbog mjera štednje Europske središnje banke je jednako važno kao i bankrot neke financijske institucije i da bi Grčka mogla biti Lehman Brothers koja će Europsku uniju vratiti, to jest dovesti do još gore recesije i da bi to mogao biti sistemski rizik još veće ozbiljnosti. Zar ne smatrate da je bankrot jedne države mnogo opasniji od bankrota jedne financijske institucije? Morate shvatiti da iz ovih brojke stoje mm, brojke. To su naši građani, to su naši susjedi koji su izgubili radna mjesta, koji su izgubili krov nad glavom i koji moraju emigrirati. Nemojte zaboraviti zemlje na jugu. Europski odbor za sistemski rizik gleda na koji način najbolje zaštititi veliki kapital. To je u interesu isključivo financijskih e, ustanova. Zar ne smatrate da je sistemski rizik da se središnja banka bez nikakve demokratske kontrole pretvori u e, vladu u sjeni a istovremeno smatrate da bankrot država i e, građana nije vrijedno vaše pažnje. Well, you, seem to have strong certainties, so it's very difficult for me. Vi ste uvjereni u ovo što govorite, tako da mi je teško uvjeriti vas u moje odgovore. Da mogu vam reći tri stvari. Prije svega, bankrot prethodnih grčkih vlada nije e, grijeh trojke, nije za to kriva Europska središnja banka. Rekli smo dakle da je dug 104 milijarde eura. Druga stvar, u ovom trenutku, zahvaljujući monetarnom popuštanju, e, mjerama OMT-a, izravnim monetarnim transakcijama, ali i zahvaljujući općoj situaciji koja je mnogo otpornija nego što je bila prije nekoliko godina kada se pojavila prva grčka kriza. Mi za sada ne smatramo da tamo postoji sistemski rizik. Sada, govorim dakle sada i misleći na kratkoročno razdoblje. Ne znam kakve će biti posljedice za srednjeročno razdoblje. o tome ne mogu sada ništa reći. A, dru, a treća stvar, e, dovodite u pitanje demokratski legitimitet ESP-a. Mi djelujemo u okviru našeg mandata i prema ugovorima, prema europskim ugovorima. Hvala, a sada Sven Gigold. Predsjedniče dragi, ja bih se zavezao na argument koji je iznio kolega iznijela kolega Kora iz e, redova liberala o utjecaju na nisku niske kamatne stope na nisku stabilnost. 28. veljače joppa je objavio alternativnu stopu o e, dugoročnoj e, kamatnoj stopi od 4,2% na temelju racionale prema kojoj će inflacija biti malo niža od 2%, a ostalo preuzima e, gospodarski rast Europe, iako znamo da tržišna stopa toga svega, dakle u 30-godišnjem stopi e, eurozone e, trostruki A predstavlja samo 1,8%. Dakle, povod toga svega dugoročne jamstvene mjere nam omogućuju da doda povr toga svega 0,17% na ovu krivulju. Dakle, želim vam postaviti pitanje. Vaša odgovornost je da zajamčite sistemsku stabilnost, a kada mislite da je ovo 4,2% eh, oprezno, eh, da li je SRB e, to e, dobro analizirala jer ako ovih 4,2% nije temeljno opreznoj odluci, onda to bi moglo imati katastrofalne konsekvence na stabilnost sektora osiguranja i isto tako e, na život umirovljenika u budućnosti i konačno može li se odbor za sistemske rizike obvezati na dugoro, za dugoročne kamatne stope u sektoru osiguranja i isto tako i u drugim sektorima gospodarstva. Mislim da bi to bio e, signal koji bi ulio povjerenje u vašu instituciju kao instituciju koja može e, odvojiti mandat odbora za sistemske rizike e, od mandata upravnog odbora Europske središnje banke i monetarne politike. Odgovor naše pitanje je sljedeći, odnosno su sljedeći. Što se tiče odbora za sistemske rizike, mi smo došli do te argumentacije u našoj ocjeni rizika. Odgovor je i opet je da je taj e, rezultat e, proizvod određenih e, mjera. Mi ćemo se baviti dodatno tim pitanjem. A što se četvrte točke tiče, na zadnjem sastanku sastanku glavnog odbora odbora za sistemski rizike odlučili smo pokrenuti radnu skupinu koja će se baviti učincima naše monetarne politike na kamatne stope i na upliv eh, održavanja niske kamatne stope na dugoročno razdoblje, dakle koje bi mogle biti posljedice na E, financijsku industriju, dakle i banke, i mirovinske fondove, i tržište, e, i novčana tržišta, i tržišta e, Osiguranje, Dakle, mislim da će to održati, očuvati naš vjerodostojnost. Dodatno pitanje, možete biti jasni kada se govori o 4,2%, da li je to oprezna ocjena ili ne i da li je Europski odbor za sistemske rizike sudjelovao u toj odluci ili ne? Pa u ocjeni rizika mi smo iznijeli svoju argumentaciju i dopust da budem sada prisan ljubazan. To je brojka koja bi trebala biti dodatno analizirana. Budite iskreni, je li ovo bilo ili ne? to neću iznijeti takve ocjene ovdje, mi moramo dodatno analizirati te brojke. No, kao što rekoh, e, mi ćemo dodatno, dodatno na tome raditi. Tako da ćemo moći dodatno e, izvješće napraviti i provjeriti da li je utemeljeno na zakonodavnim tekstovima ili ne izgleda da se ne slažete s tim, tako da ćemo to provjeriti. Evo, mi ćemo vidjeti kakvi su zaključci ove radne skupine. IFDD, Marko Zani nije nazočan. E, gospodin Aneman sam reći. Najviše hvala. Dopustite da se doveže na pitanje koje su postavili kolegi liberali i zeleni. Ne želim ponovno otvarati raspravu o superviziji i nadzoru i funkcioniranju supervizije i i odbora za sistemske rizike, no ipak znamo da kada odgovarate na pitanja o funkcioniranju kvantitativnog popuštanja, bankarstva sjeni i e, mirovinskih fondova, moglo bi tu doći e, do nekih dodatnih posljedica, na primjer potražnja za prinosom, zahtjevanje stalnih fiksnih prinosa, da li bi to moglo predstavljati sistemske rizike evo na primjer 68 milijardi mjesečno kontativno popuštanja bi moglo vjerojatno imati veliki utjecaj Dakle, jedno je biti Super Mario s jedne strane, a izvjestitelj o rizicima s druge. Dakle, da li to, im, mislim, to negativno utječe na vjerodostojnost e, ovog odbora i čini mi se da e, ove dvije dužnosti mogu biti suprotnosti, kontradiktorne. Dakle, uvijek će doći do nekog žongliranja tu između jedne i druge. meni je jasno, ako ste suzdržani e, glede izvještavanja o sistemskim rizicima, imajući to na umu. Hvala. Pa nisam siguran da sam razumio vaše pitanje. Vi hoćete pitati da li je Europski odbor za sistemske rizike vjerodostojan za razliku od Središnje banke ili kako? Dakle, što se tiče vjerodostojnosti Europskog odbora za sistemske rizike, otprilike to hoćete pitati, Oh, oh, okay. On the first I have no hesitation. Što se prvo pitanja tiče, nemam nikakvog okljevanja. Dakle, to sam već e, pokazao, govoreći o pitanju interesne eh, kamatne stope za eh, eh, osiguravateljska društva. Obja, oba tijela su potpunosti neovisno. I to je nešto se tiče monetarne politike. A što se tiče drugog pitanja, na vama je da donesete odluku, dragi moji. Hvala, zadnji govornik je Werner Lange. hvala. Predsjedniče. Mislim da niste, nije bilo razloga ni za kakvu kritiku vezanu za vašu neovisnost u dosadašnjem radu, te se pitam zašto ovo tijelo nije e, formirano 2001. još nakon e, pucanja internet balona. Dakle, evo glede ovih opaski koje smo čuli, imam i ja neko pitanje. Dakle, Imajući na umu velik pad vrijednosti eura sprem e, drugih e, deviza, rekli ste da bi moglo doći do e, nepredviđenih nuspojava. O čemu se konkretno radi? I drugo pitanje tiče se programa očuvanja vlastih fondova. U siječnju 2015. Europska banka iznijela je preporuke nacionalnim dionicima koji se tiču nesistemskih rizika. Što se tiče sistemskih rizika, stvar mi je jasna, ali kada se radi o nesistemskim rizicima, zašto treba imati takav pristup prema kojem se ima pristup zajednice u biti. Zašto je to nužno? Jer ovdje se ne radi samo o preporuci u svom na Naprimjer, Središnja banka ukazuje na to da banke koje provode e, politiku dividendi koja nije sukladna sa politikom e, Središnje banke moraju dodatno pružiti dodatno objašnjenje. Dakle, to ide mimo obične preporuke, koliko se meni čini. Što se tiče ovog drugog pitanja koje ste postavili, u kojih sam vas razumio, nisam siguran u to, čini mi se da je to više u nadležnosti SM i No, u biti, vi biste htjeli biti sigurni da banke imaju dovoljno kapitala kako bi mogli nastaviti pozemljivanje novca e, neometano. U prošlosti nadzorna tijela nikada ne bi dovodilo pitanje stvari poput kompenzacije, plaća, naknada, na primjer za upravitelje, bonus, banaka, bonuse i tako dalje, Nikada ne bi dovodilo u pitanje dividende. To je nešto što je bilo e, što je spadalo u nadležnost e, dionika, dioničara, no upravo zbog učinka tih dviju politika tijekom krize i onoga što smo ustanovili, to zbog toga banke su oslabljene, dakle zbog politike dividendi, dividenda i kompenzacija, dakle imajući na umu razinu kapitala kojim su raspolagale te banke to nije bilo prikladno. Dakle, tu smo imali loše poticaje i supervizori su rekli da je tamo tako na obje strane. I, I SSM i nacionalni supervizori su donijeli odluku, intervenirali su aktivno tako su donijeli odluku o e, policiji dividendi e, i odbacili ih onda kada se ispostavilo da banke nisu imale razinu kapitala koja je bila smatrana dostatnom. A da, što se tiče prvog pitanja... Trenutno ništa nije u Razlog tome je što e, je je tečaj e, ishod kombinacije različitih poslovnih ciklusa i mm, ciklusa monetarne politike. No, imajući to na umu, ono što bi trebalo analizirati nije nužno stopa određenog, visina određenog tečaja, već brzina koja može fluktuirati određeni tečaj, a to je ono što bi moglo predstavljati rizik za financijsku stabilnost. i Mi ćemo se time baviti, da. Ja ću tražiti od ostale članove odbora Europskog odbora za sistemske rizike da se osvrne na financijske sistemske rizike i na volatilnost tečaja. Jer svi, svi komunike G7, G20 o tečaju uvijek spominju e, izbjegavanje ekstremnosti sukcesivne volatilnosti tečaja. Dakle, primam to na znanje. Hvala. Najviše hvala predsjedniku Dragiju na jako zanimljivim najko zanimljivoj razmjer mišljenja. Evo, došli smo do više manje kraja ovog saslušanja. Dakle, najviše Hvala. Možemo zaključiti s ovom točkom dnevnog reda i na predstavnku dvije minute. Hvala. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf den inhaltlich letzten Tagesordnungspunkt der heutigen. Uvaženi kolege, prelazimo na iduću točku dnevnog reda koja se tiče sporazuma TTIP. Moramo raspraviti o 161 amandmanu koji su podneseni. Riječ je o mišljenju za odbor INTA i riječ ima kolega jeppe Kofod. Uh, uh, hvala vam, predsjedavajući. Hvala vam na svim amandmanima koje su dostavili kolege iz odbora. Već smo imali jednu prvu raspravu o mišljenju koju smo održali u veljači. hvala vam na komentarima s tim u vezi. Potom smo zaprimili 161 amandman, mnogi od njih su jako dobri i čeka nas zadatak traženja kompromisa, dobro kompromisa za sve, ali još jednom hvala kolegama izvjestiteljima iz Sjene Mislim da smo postignuli kompromis da ćemo moći doći do jakog e, mišljenja odbora Ekon kada je riječ o našem mišljenju vezanom uz sporazum TTIP. Neću sada ulaziti u detalje, ali imamo mnoge brojne dobre ideje koje su istaknute putem amandmana, najviše se njih tiče poštenog tržišnog e, natjecanja, zaštite naših standarda, kada je riječ o e, našim, e, našem nadležnosti, onda su to financijski propisi za koje želimo da budu oni najvišeg standarda, da se nađu dakle, u ovom sporazumu. To je bilo važno istaknuti u mišljenju. Kada je riječ o pristupu tržištu, također je to pitanje vezano s tržišno natjecanje, kako to uskladiti je sada u vidimo da američke tvrtke lakše pristupaju europskom tržištu za razliku od e, pristupa europskih tvrtki američkom tržištu. Dakle, želimo jednaku tržišnu utakmicu za sve. To se nalazi i u kompromisima kojima ćemo glasovati sutra, ali već smo održali nešto dužu raspravu. Samo bih e, izvjestiteljima iz scene htio reći da su odradili jako dobar posao da smo u duhu zajedništva izradili ovo zajedničko mišljenje. Hvala vam. Vielen Dank, Jeppe. Ich sehe Hübner für die EPP Moment. Hvala. Ne vidim izvjestitelja iz EPP-a. Želi netko drugi govoriti u njegovo ime iz istog kluba? Tu nije ni kolega Luns iz ECR-a. Jel, želi li netko drugi govoriti u ime ECR-a? Ne. Alde? Nema Ramona Tremose. Alde, ima li koga? Ko želi govoriti u mjestu izvjetitelja iz Sijene? Ne. Mekazi, Gue. A evo, Gue je tu. je zvučalo kao da smo na jednoj aukcji. Uh, ich übernehme jetzt für... Ugasilo se svjetlo. Ja mijenjam uh, gume kartija. Mi evo želimo ponoviti svoju kritiku ovog sporazuma, dakle gospodarstvo ne jamči se gospodarska korist u obliku gospodarskog rasta ili rasta zaposlenosti. Naprotiv, mislimo da su to neke izmišljene komparativne prednosti. Naime, postoje i studije, sveučilišne studije koje dokazuju upravo suprotno. A e, što se tiče financijskih usluga, kako smo stabilizirali trgovinske međunarodne odnose, trebali bismo to učiniti na uravnotežen način. Imamo neke kozmetičke zahvate koji se nalaze ovdje u mišljenju, ali to nas evo nije uvjerilo. Kada je riječ o propisima vezanima uz financijska tržišta, ne znamo hoće li se to dogoditi na uravnotežen način u odnosu na interese komisije i na naše sugovornike. Potom je tu pitanje arbitražnih e, sudova. Bez obzira na zahtjeve za većom transparentnošću, nije e, jasno zašto bi trebali uzeti u obzir ovu izvansudsku arbitražu koja nadilazi nadležnost pravosuđa u zemljama članicama. Dakle, to bi bilo izvan naših e, pravosudnih sustava izvan naših e, sustava vladavine prava. E, tu su kolege iz ECR-a. Evo, izvolite, imate riječ. Ispričavam se na kašljenju. Zahvaljujem kolegi na izvrsno obavljenom poslu vezanim uz ove dosije i radujem se budućim raspravama te sutrašnjem glasovanju. Evo samo par stvari. Neću sada zahvatiti komentari na sve amandmane, već samo neke opće linije. Već smo o ovome raspravljali. TTIP ne bi trebao biti nešto za što bismo trebali braniti, trebali bismo biti aktivniji kada je riječ o ovom sporazumu i ukoliko e SAD uvedu neke dodatne mjere za nas, to ne znači da mi ne bismo trebali učiniti isto. Mm, naši potrošači bi trebali imati koristi od ove trgovinske razmjene i ukoliko se Amerika odluči za neke protekcionističke mjere. Zabilježili smo u prošlosti takve slučajeve i mislim da bismo tekst trebali izmijeniti u tom pravcu. Moja druga primjedba ide u smjeru ambicija i realnosti. Da, imamo sjajne europske standarde, imamo pravo propisati brojne stvari, ali nemojmo otežavati stvari. U tekstu naime nalazimo izjave, moramo dostići sve više standarde ukoliko želimo trgovinu, ne smijemo biti samo ambiciozni, već i realistični. I kada već govorim o realizmu i ambiciji, naše mišljenje je da se trebamo koncentrirati na trgovinska pitanja, gospodarska pitanja. Ja tekst se sada koncentrira i na neke druge sektore koji nisu povezani uz dosije odbora i Tu je to klauzula o arbitražnim sudovima i ono što se nalazi u tekstu nešto s čim se možemo složiti, ali cijela ova rasprava o ovim sudovima bi se trebala odvijati u odboru INTA. Potom tu, su tu pitanja koja se tiču tema kojima se raspravlja u drugim odborima kao što je LuxLeaks, slučaj LuxLeaks e, i moramo se upitati želimo li da svoj postupak dovrši u parlamentu i dođe do svojih zaključaka ili želimo ne ubrzati slučaj kad je riječ o dosijema kao što je TTIP. Vielen Dank, Sander. Für die Grünen war eigentlich vorgesehen. Hvala ti. zelene Miguel Ramon. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju. Ovo je moj, moje zahvale zbilja ozbiljna, to nisu samo prazne riječi, zahvaljujem na njegovoj raspoloživosti i na uloženim naporima kako bi se došlo do uravnoteženog teksta. To nije bio lak posao s obzirom na temu kojom se bavimo. Međutim, dvije su točke s kojima se ne slažemo, to su javne nabave. Inzistirati da Amerikanci dodatno otvore tržište javne e, nabave, za nas je korak u krivom pravcu. Mi bismo trebali razmisliti o tome kako organizirati javne nabave na način da poštujemo socijalne i okolišne kriterije. Trebali bismo se kretati u tom pravcu umjesto da pritišćemo Amerikance. Potom arbitražni sudovi. Za nas taj instrument nije potreban. Povezivati TTIP sa klauzulama o zaštiti investicija je nešto s čim se ne možemo složiti. tijekom zadnjih mjeseci se je i loša reputacija s obzirom na to da se u ovaj sporazum sada guraju posebno klauzule kojima se žele zaštititi investitori. Mi ćemo podnijeti usmeni amandman. Želimo dodati nekoliko riječi na točki 41. Isključivanje financijskih proizvoda. Dakle, želimo zabraniti prakse i financijske instrumente koji nisu u skladu s našim propisima. Mislimo također da ovo ne bi smjelo smetati provedbi ovog sporazuma. Hvala vam. Za FDD Marko Vali, ne vidim ga, netko drugi za klub FDD želi govoriti, ne. S obzirom na dostupno vrijeme, rado ću dati riječ drugim kolegama koliko nešto žele dodati analiz dod Hvala. Ja bih također željela zahvaliti kolegi izvjestitelju i drugim kolegama izvjestiteljima iz Sijene. Žalosno je što u vezi u pitanje imamo jako mali broj članova odbora. Ovo je dosje oko kojeg se poprilično uzburkala javnost i također na zadnjoj raspravi o pitanju nismo imali velik broj zastupnika, mene kontaktiralo gotovo 8000 birača vezano uz ovo pitanje i smatram da je dobro da smo se uključili u ovo pitanje, pitanje ovog sporazuma. Ja želim ponoviti ono što je kolega Gofford rekao. Moramo povećati slobodnu trgovinu, ali to ne smije ići po cijenu napuštanja naših europskih vrijednosti. I kad pogledam kompromise, teška pitanja kao što je zaštita investitora. Vidim da ne se ne šteti našim interesima, pogotovo kada je riječ o demokratskoj odgovornosti koja je izuzetno važna. Tek nekoliko primjedbi, mislim da se moramo pozabaviti pitanjima koristi koje, možemo, koje mogu proizaći iz TTIP-a, koje utjecaju na male i srednje tvrtke, imamo kontradiktorne podatke Mnogi su spomenuli činjenicu da se korist e, tumači jednostrano i tu možemo uniti neke dodatne elemente. Osim toga, važno je da nam je jasno kakvu zakonodavnu suradnju želimo. Mislim da moramo biti jasni da možemo imati pravednu i poštenu trgovinu uz velik broj propisa. Drago mi što se slažete sa mnom. Hvala vam Hvala, idući kolega. Hvala. ja sam htio sudjelovati u ovoj raspravi zato što sam se u svojoj karijeri stalno zalagao za naglašavanje blagodati koje proizlaze iz slobodne trgovinske razmjene. Kako bi ovaj sporazum dobio zeleno svjetlo od parlamenta, a prije svega od građana, moramo razjasniti neke stvari. Kao što je rekla kolegica prije mene, mnogo se govori o ovom sporazumu u javnosti, vidimo veliki otpor, naročito prema klauzulama vezanim uz arbitražne sudove, naime one se smatraju smetnjama za nacionalno pravosuđe. Moram reći da iako se mogu složiti sa konceptom arbitražnih sudova, da mi je krivo što smo se što se nismo uspjeli složiti oko većine stvari vezanih za to pitanje. Htio bih naime istaknuti da bi i mi sami trebali naglasiti da nam je stalo do ovog rješavanja u pitanja. Tu bismo možda mogli omekšati ovaj otpor vezan uz ove sporazum i trebali bismo možda dati više prostora nacionalnom pravosuđu. Trebali bismo pokazati određenu fleksibilnost koja se ovdje u parlamentu često spominje kod pronalaženja rješenja e, za e, rasprave koje se održavaju između investitora i država. Pomislio sam da bi možda trebalo uvesti mogućnost nacionalnog opt-outa. Mislim da bismo o ovome možda trebali raspravljati zato što su investicije u nacionalnoj domeni s obzirom na važeće načelo subsidijarnosti, možda bismo u TTIP-u mogli predvidjeti mogućnost opt-outa i tako bi zemlje članice pojedinačno mogle odlučiti o vlastitim standardima kada je riječ o zaštiti koju žele dati investitorima. Hvala. Vidim da nema nikoga tko bi se javio za riječi. Mogu li se onda Mogu li onda komisiju zamoliti za riječ? Izvolite. Fambio De Masi nije tu. Tako da zanima nas što će komisija reći o smanjivanju standarda kad je riječ o financijskim uslugama. Izvolite. Hvala. Evo odmah ću vam odgovoriti na pitanje o financijskim e, uslugama. To je jedan od naših e, pregovora, prioriteta u pregovorima i inzistiramo na tome. Kao što vjerojatno znate, SAD nisu, e, ne inzistiraju toliko na tome, ali mi da i nastavit ćemo inzistirati. Kao što su neke zemlje rekle, kada pregovaramo o nekim regulatornim temama, nećemo smanjivati standarde, već upravo suprotno. Nastojat ćemo surađivati što je bolje e, na standardima i nastojati ih povećati. Neću ponavljati ono što sam rekao kada sam bio ovdje prije nekoliko tjedana. E, na regulatornoj suradnji cilj definitivno nije uslabiti e, mogućnost zemalja članica i Europske unije za reguliranjem. Upravo suprotno, reguliranje će i dalje biti vrlo važno načelo. Jako važno načelo će biti i da ovlasti onih koji reguliraju u Europi neće biti ugroženi, počevši sa Europskim parlamentom i pravo na e, regulaciju e, će biti važan element i e, sporova i sustava za rješavanje sporova između ulagača i države. To je trenutačno kompetencija Europske unije prema ugovoru iz Lisabona, tako da mislim da opt-out ne bi funkcionirao. Lisabonski ugovor jasno tvrdi da je taj mehanizam da spada pod E, ovlasti Europske unije. Još bih naglasio da vjerojatno znate da je prošli tjedan povjerenica Malmström bila u odboru INTA. E, iznijela je ideje o dodatnoj reformi ISDS sustava, zatim govorila je o pravu na regulaciju, već je govorila o općim načelima i to će biti uključeno i u poglavlju o ulaganju. TTIP-a isto tako je dala brojne prijedloge o tome kako osigurati da e, tribunali za ulaganja bolje funkcioniraju dala već i neke dala je već i neke e, preliminarne ideje za mehanizam pritužbe unutar ISDS-a, na tome sada dodatno radimo, a bit će tu još ideja o odnosu između e, nacionalnih pravnih sustava i ISDS-a. Tako da za sada vidimo dvije mogućnosti. Prva je da se ulagače odmah na početku prisili e, hoće li eventualne sporove rješavati na nacionalnom sudu ili ISTS-a. A to je naravno ima i jednu nepovoljnu stvar, a to je da ISTS odaberu na samom početku. A druga stvar da ulagači moraju e, napustiti postupke koje su pokrenuli pred nacionalnim sudom kada pokrenu sporove pred ISTS-om. No dobro, to će biti još dodatno elaborirano i nadamo se da ćemo do kraja travnja, početka svibnja e, imati još dodatnih prijedloga. Što se tiče ostalih stvari, pozdravljamo činjenicu da izvjestitelji u sjeni i ostali su radili na kompromisnim amandmanima. Nažalost nismo ih još vidjeli, ali svakako pozdravljamo činjenicu da se na tome radi i da će nam ovaj odbor predstaviti jedinstven stav. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Hvala vam na objašnjenjima. A sada riječ dajem ponovno izvjestitelju. Hvala vam. Hvala i kolegama i izvjestiteljima u sjeni i ostalim kolegama koji su komentirali ovaj nacrt mišljenja. TTIP je pozitivna stvar za Europu. Ako pogledate brojke, imat ćemo trgovinski surplus i mnogo smo otvoreni gospodarstvo od SAD-a. Tako da ako napravimo dobar sporazum, on će donijeti korist i Europi i europskim eh, tvrtkama i naravno pomoći u otvaranju novih radnih mjesta. I još jedna interesantna točka. Možemo se politički ne slagati do koje mjere regulirati financijski sektor, ali to je nešto o čemu odlučujemo u ovom domu i na drugim mjestima i to je ono bitno, a to je da bismo morali imati potpuno pravo regulirati koliko bismo željeli regulirati financijski sektor. Tako da hvala vam na tim komentarima. A, zeleni, naravno možemo raspravljati o pravilima javne nabave u Europi ali u Europi možemo sami odlučivati o tome kakva ćemo pravila imati za javnu nabavu. Ono što sam ja u svojem mišljenju pokušao objasniti jest da, da je interesantno kolike, kolike razlike postoje između tržišta javne nabave u Europi i u SAD-u i jedna od koristi TTIP-a bi, bi bilo da postoji jednaki pristup jednom i drugom tržištu za obje strane. Što se tiče oralnog e, usmenog amandmana, dakle zabraniti financijske proizvode, za mene je to također spada pod pravo na regulaciju. Ako nešto želimo zabraniti, naravno to možemo učiniti, tako da to nije e, proturječno tekstu. A analizi DOT želim reći. Slažem se i važno je neprestano ponavljati da moramo očuvati evropske vrijednosti, evropske, evropska načela. I to moramo učiniti u svakom trgovinskom sporazumu. Koristi za mala i srednja poduzeća e, i komisija je objavila određene podatke na tu temu i određene brojke. I za mene je to bitno zato što um, više od 80% radnih mjesta u Europi dolazi iz malih i srednjih poduzeća. I ako bi se njihovi e, uvjeti unaprijedili, onda bi to očito dovelo i do otvaranja još radnih mjesta. O regulatornoj suradnji moramo reći da je dobro da razgovaramo sa Amerikancima u okviru TTIP sporazuma, ali kad je riječ o pravu na reguliranje, to je ono što mi sami e, odlučujemo. I da, Europski parlament i građani bi morali imati e, informacije o svemu tome, tako da o tome se naravno ne slažemo. Ali prijedlog nije u skladu sa e, ugovorom, no o tome možemo možda još razgovarati kada dođe do toga. A cijela rasprava o ISDS-u mogli smo održati ovdje, ali budući da proces napreduje, i da zapravo INTA odbor vodi taj proces. Osim toga vodi se i proces u komisiji, tako da ono što mi ovdje govorimo, dakle signal koji šaljemo je da postoje minimalni zahtjevi. I kada razgovaramo o ovoj temi, ponekad zaboravljamo koliko je povezano transatlantsko gospodarstvo, dakle mi i SAD. Neki dan sam pogledao podatke tri puta više, eh, SAD ulaže tri puta više u Irsku nego u Kinu. Tako da integracija znači i ulaganja i trgovina su doista eh, i jedno i drugo su ogromni. I ako to učinimo kako treba, donje to će doista donijeti koristi eh, i SAD-u i Europi. A i definirat ćemo najviše standarde za globalnu trgovinu i globalna ulaganja, povećati transparentnost i vladavinu prava. Hvala svima, hvala kolegama izvjestiteljima u Sijeni na odličnom e, radu i suradnji. Uglavnom, nakon što čujemo izvjestitelja, onda e, više ne dajemo nikom drugome e, riječ. Možda možete to riješiti bilateralno. A sada zatvaram naš današnji sastanak. Nastavljamo sa sastankom sutra u 9 sati ujutro, a o ovom izvještaju ćemo glasati sutra popodne od 4.30. Hvala vam i doviđenja.